So, colleagues, I think we can start our afternoon. Mislim da možemo početi sa popodnevnim dijelom našeg sastanka. Imat ćemo zajedničku raspravu o dvijema delegiranim uredbama. I samo da vas podsjetim, nekoliko poznatih informacija o našoj zajedničkoj raspravi. Dakle, imali smo tehnički sastanak e, između e, komisijskih političkih e, savjetnika 11. studenog, te ćemo danas imati predstavljanje od strane gospodina Olivija Onidija, koji je zamjenik glavnog direktora glavne uprave HOME o dvijema delegiranim i Jedna koja se tiče Fonda za unutarnju sigurnost, što se tiče maske granice i viza, i drugu koji se tiče Fonda za azil, migraciju i integraciju pod kraticom AMIF. 15.10. Eh, ove godine komisija usvojila obje uredbe i sada imamo taj rok eh, za ulaganje pridružbe od dvije, dva mjeseca. Te delegirane uredbe nastale su nakon toga što je parlament protokol Saveza rekao da se ne slaže sa dvijema similarnim sličnim uredbama. Što se tiče Fonda za unutarnju sigurnost, imamo novu posebnu aktivnost koja je uključena u tu delegiranu uredbu, posebice što se tiče granica na, to kontrolama na granicama, u područjima gdje imamo visoku ili neproporcionalnu situaciju sa priljevom migranata, što se tiče su tako i e, područja gdje se nalaze e, centri za prihvat migranata, takozvani hotspotovi. Što se tiče legijane uredbe o AMIF-u, Imamo jednu posebnu novu aktivnost u toj uredbi o AMIF-u, posebice što se tiče e, centara za prihvat i zadržavanje e, za osobe koje traže međunarodnu zaštitu ili za e, državljane iz trećih država koje odsjedaju u zemljama koje su posebice izložene migracijskom pritisku. Što se dogodilo s tim? Ispalo je da parlament nije bio upoznat sa eh, izradom nacrta eh, te dvije delegirane uredbe, te su nekoliko klubova zastupnika, socijalisti eh, GUE, Green, Zeleni i nju tražili od komisije da dobiju poznatenske informacije i glavne elemente tih delegiranih uredbi kao i o tome kako se donijela odluka. Nastavno tome je komisija napismeno priznala da je došlo do toga da parlament nije dobio te dokumente i da e, zbog toga žale. I stoga mi pozdravljamo zajedničku raspravu kao odbor i drago nam je što je taj problem identificiran. No ipak moram reći da je manjak e, relevantnih informacija u fazi pripreme delegiranih e, akata, posebice to da nismo dobili nacrte te uredbe i druge važne E, dokumente, nešto što je suprotno pravu parlamenta e, o tome da dobiva informacije o delegiranim aktima, što je u interinstitucijskom sporazumu o boljem donošenju propisa iz 2016. godine, prema kojem Europski parlament te vijeće trebaju zaprimiti sve dokumente istodobno kao i stručnjaci iz država članica. Isto tako se s time značajno ugražava pravo parlamenta da vrši nadzor nad delegiranim aktama i može dovesti na kraju krajeva do produljenja roka za ulaganje pritužbe kako bi parlament imao dovoljno vremena zajedno sa svim kolegama da pravilno e, iskoriste to svoje pravo. Podsjetnik. E, ta dva nova akta vezana su uz dvije prošle delegirane uredbe o e, AMIF-u i SF-u i parlament je u prošlom sazivu e, rekao da se ne slaže s njima, prije svega zbog toga što je tu e, postalo uključivanje e, kontrolesnog pojma pod nazivom kontrolirani centri za koje nije postojala pravna osnova i stoga nismo dobili nikakvo objašnjenje što su točno trebali biti ti kontrolirani centri. I zbog toga, nakon što smo sada podsjetili na pozadinu te cijele priče, mogu sada predati riječ našem uvaženom govorniku, to je gospodin Olivier Onidi koji je, kao što sam rekao, e, predstavnik glavne uprave HOME e, u svojstvu zamjenika glavnog direktora. I e, gospodino Nidi, izvolite, imate recimo 10 minuta na raspolaganju. Hvala vam na toj prilici da dođem ovdje k vama i da objasnim zbog čega smo iznijeli ta dva prijedloga, ali isto tako vam isto zahvalim i na dosta opsežnom uvodom. Želim samo reći da sam ja doista zabilježio ove pogreške koje smo napravili, da sam se za njih ispričao i naravno da je nama isto tako u interesu da vi što prije u tom procesu budete obavješteni o svemu, ćemo vrlo strogo pratiti e, kako to izgleda sa bilo kojim budućim aktem. Aktom to je posebice važno budući da ste nas sve i posjetili na to što se ova dva akta vama danas predstavljaju zato što ste nažalost na kraju prošlog saziva morali odbiti dva vrlo slična akta koja su sadržavala e, tu, taj nezgodni pojam kontroliranih centara. I trenutno okruženje vjerojatno vam omogućava da kažete da je to najvjerojatnije bila dobra odluka budući da ti kontrolirani centri sada nisu nešto što nas e, zabrinjava. E, događaji su do toga doveli i mogu reći na sreću i stoga smo sada na jednom drugačijem putu. Zašto imamo sada predložene te dvije delegirane uredbe? Mi se sada približavamo kraja financijskog razdoblja. Još uvijek imamo određena financijska sredstva na raspolaganju i nažalost još uvijek postoje države članice, dosta velik broj njih, kojima je potrebna dodatna podrška. Kao prvo u smislu toga da im treba pružiti e, mogućnost da izgrade bolje centre za prihvat, ali isto tako i e, dodatna podrška za to da se bolje nose sa povećanim e, pritiscima na nekim od njihovih granica. E, uobičajeno je to tako da imamo različite alate pomoću kojih možemo, možemo pružiti tu dodatnu financijsku potporu. Ali predlažemo da se ide dalje sa te dvije delegirane uredbe zato što je to proračunski gledano najbolje, najtransparentnije, najjasnije e, mjesto da to učinimo. Ako ne, onda imamo zapravo dvije druge opcije. Možemo koristiti e, hitne fondove, ali već smo ih previše morali koristiti u mnogim situacijama i stoga moramo sada biti disciplinirani, i moramo ograničiti e, korištenje hitnih fondova samo na one situacije gdje je to doista potrebno, gdje je to doista hitna situacija, a ovdje nemamo, kada nemamo mnogo vremena planirati financijska sredstva. Drugi način bi bio da nacionalne doprinose e, iz temelja e, revidiramo, ali to bi e, nam uzelo jako mnogo vremena zato što bi to onda dopustilo državama članicama da možda promijene svoje stajalište i ne bi mogli ispuniti ovaj cilj koji želimo postići, a to je da se doista bavimo centrima za prihvat migranata i upravljanjem određenih dijelova vanjskih granica Europske unije. To su dakle ta dva prioritetna područja koja pokušavamo s ovime pokriti. Čuli smo stajalište parlamenta u prošlom sazivu i stoga više nemamo sada u tekstovima taj pojam kontroliranih centara. Te se jako pridržavamo onih područja na kojima želimo djelovati, koji se tiču centara za prihvat, te upravljanje granicama. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Onidi. Obično bi u ovom trenutku prvo održali krug e, govornika kao koordinatora i zatim bi imali drugi krug sa ostalim zastupnicima, ali ne vidim nikoga ispučana ovdje. I stoga je sljedeća osoba na mom popisu koordinator i socijalista, a to je Birgit Cipel. No možda bih prije toga trebala riječ dati jednom drugom koordinatoru koji je ovdje prisutan. A to je naša kolegica Štrik, ako želite uzeti riječ. Hvala vam, eh, gospođo predsjedateljice, i hvala i komisiji na tome što nam je predložila ove prijedloge, predstavila ove prijedloge. Zapravo smo bili pomalo zabrinuti oko te definicije kontroliranih centara ali sada se govori o potpori za Hrvatsku, za upravljanje granicama, ako sam shvatila, što se tiče ISF-a i također i Bugarskoj, te unutar sustava AMIF se pokušava e, pomoći Grčkoj što se tiče e, objekata za prihvat migranata, ako je to točno. Mi imamo neka pitanja vezano uz oba prijedloga, jer smo već rekli da smo zabrinuti zbog onih praksi e, koje se upotrebljavaju na granici između Hrvatske i Bosne. Ima mnogo navoda o tome da se prisilno vraća migrante na drugu stranu granice, a ta praksa sada postaje još i e, više razlog za zabrinutost zato što te zato što te informacije o mehanizmu nadzora nisu toliko transparentne, moram reći. I zbog toga bismo rado čuli nešto više o tome koje kriterije komisija primjenjuje kada ustupa dodatna financijska sredstva za upravljanje granicama. Ljudska prava, temeljna prava, prava na pristup, koliko se sva ta prava uzimaju u obzir u tome svemu. I drugo pitanje je slično Amifa, što se tiče Grčke, E, samo smo evo tek jučer čuli o novim planovima Grčke da se e, ljude prebaci na kopno i da se izgrade zatvoreni centri za prihvat, što je zapravo jedan eufemistički izraz za e, pritvorne centre. I stoga nas to isto tako jako zabrinjava vezano s to hoće li te prakse biti u skladu sa pravnom stečevom Europske unije o azilu i sa temeljnim pravima. I stoga je tu pitanje vezano s to kako će se procjenjivati hoće li se taj dodatni novac trošiti u skladu sa zakonom Europske unije o azilu. A u tom kontekstu smo evo tek prije dva tjedna govorili o nacrtu zakona za Grčku i komisija nam je rekla da još procjenjuje u kojoj je mjeri taj zakon u skladu sa pravom stečevinom Europske unije. Možda nam možete reći nešto o tome. Imate li već nekih zaključaka nakon što ste proveli tu analizu? I možda nešto više što se tiče postupka. Mi bismo rado zatražili odgodu za provedbu tih delegiranih uredbi jer želimo imati malo više vremena da izvršimo nadzor na time i da vidimo kako ćemo prema tome postupiti u Europskom parlamentu. Hvala. Hvala vam. Čuli smo mnogo primjedbi, mnogo pitanja, na to ćemo se još vratiti. Koordinator socijalista će govoriti na kraju i stoga gospodin Huk sada može govoriti, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Taj koncept centara za prihvat ili nešto drugo, zanima me jesu li ti centri uvijek pod upravljanjem e, vlasti država članica Europske unije ili pod upravljanjem institucija EU, a ako su one podržavane članicama, hoćemo li imati neke osnovne standarde e, koje će onda komisija pratiti. Primjerice u mojoj državi, u Ujedinjenoj kraljevini, smo imali e, skandalozno ponašanje u prošlosti vezano uz to kako su se tretirala djeca e, za koje se nije dovoljno marilo u postupku Eh, traženja azila. I stoga bismo možda mogli na europskoj razini izraziti neka zajednička mjerila, posebno što se tiče pristupa djeci školama. Po mom mišljenju sva djeca koja su djeca izbjeglica imaju pravo obrazovanju, to kaže i UN-ova konvencija o pravu djeteta i ako je moguće trebali bi u običajne škole sa lokalnom djecom jer je to najbolje za integraciju. To se tiče jezika, tiče se pitanja mentalnog zdravlja i svih tih e, drugih e, lako shvatljivih stvari i hoćemo li isto tako se pomenuti da izbjeglice nisu e, beskućnici. Bio sam na ljeto kod Kalea na sjeveru Francuske gdje imamo na tisuće migranata, oni spavaju pod vedrim nebom uz otpad, ne u okviru različitih kampova, pa me zanima nešto o tome. isto tako mogu izbjeglice raditi, imati plaćen posao. U mojoj državi to ne smiju, što je idiotski, zato što su to obično ljudi koji su izredito voljni raditi. Jedna osoba u Kaleu je profesor za jezike, govori pet jezika i siguran sam da bi bio jako koristan eh, ako postane učitelj u školi i komisija želi novi pakt o azilu i migracijama izvesti u idućih 100 dana, ili je to potpuno nešto novo ili će se to nadograditi na postojeće zakonodavstvo? Hvala. Thank Hvala. Nas nema mnogo, ali to nema veze. I možemo proširiti ove tehničke aspekte našeg dnevnog reda danas, ja imam nekoliko više tehničkih e, komentara vezano s to što se događa, pa bi možda mogli dobiti prvo neke odgovore na pitanja koja su postavljena. Gospodin Nonidi, ispričavam se. Gospođo Dali, izvolite, nisam e, vidjela da ste se javili. Mi smo, nažalost, ovdje u ovom kutu i meni je drago što sudjelujem u ovome, ali sam isto tako i tužna zato što mislim da je ovo zapravo jedna jako ozbiljna rasprava i kao što ste i predsjedateljice dobro rekli, revizija te dvije uredbe nešto što je Europski parlament već odbacio. I iskreno rečeno, to što su sada kontrolirani centri isključeni iz toga i što zato ne bismo trebali biti zabrinuti, pa to me doista frapira, zato što sam sad još i više zabrinuta, posebice se u obzir bez e, e, ono što se dogodilo jučer u Grčkoj sve ono što govorimo uz delegiranu uredbu Amifu koja govori, nemojmo zabraviti, o 200 milijuna eura dodatnog novca koji se može koristiti u tome da komisija upravlja otvorenim centrima za prihvat. To je vrlo problematično jer znamo na što će se potrošiti taj novac. Ako pogledamo što je grčka vlada jučer najavila i ako im dajemo taj novac, onda dopustujemo da novac e, poreznih obveznika Europske unije se koristi za financiranje masovnih e, kampova za pridržavanje, zadržavanje. Grčka vlada je bila jako jasna vezano uz to. Ne govori samo o 10.000 ljudi koji bi se tamo Eh, pridržavali. Eh, kod nekih tih centara radi se o centrima koji će biti izgrađeni na nenaseljenim eh, otocima, stoga se radi o nekoj vrsti europskog vantanama. To je u potpunosti neprihvatljivo i to izobilazi trenutnu direktivu u kojoj stoji da bi pritvor, zadržavanje trebalo biti, trebalo biti zadnje rješenje. Mi imamo nekoliko protuprijedloga. Kao prvo mislimo podnijeti prigovor toj delegiranoj uredbi o tome ćemo raspravljati 3. prosinca na sastanku koordinatora. Želimo zatražiti komisiju da ukloni tu mogućnost da se takvi centri za zadržavanje financiraju s europskim novcem. I gospođo predsjedateljice, u svjetlu nadolazećih rasprava sa sastanka koordinatora 12. bih eh, htjela da eh, od komisije dobijemo obećanje da će se produžiti eh, rok za odluku kako bismo mogli doista iskoristiti naše pravo nadzora na time. Isto tako ćemo tražiti mišljenje pravne službe vezano uz to koliko je ta delegirana uredba u skladu sa trenutnom zakonodavstvom e, AMIFA, pogotovo uvodna izjava 38, za koju smatram da je izuzetno važna jer mislim da je to nešto što se trenutno ne poštuje. To je vezano uz to je jedan, ozbiljan prijedlog. Što se tiče e, ove druge delegirane uredbe Fonda za unutarnju sigurnost, tu poput ostalih govornika smo isto tako jako zabinuti, a ovdje imamo dakle dodatno 63 milijuna eura za koje je komisija rekla da će na tehničkoj razini glavni korisnici biti Hrvatska i Bugarska za nadzor granica. dakle, ne za nadzor kršenja ljudskih prava do kojih tamo dolaze na tim granicama, već za kontrolu i upravljanje granicama. Opet, to je šokantno. Uzevši u obzir da je došlo do um, kršenja uh, ljudskih prava um, koje su, koji su neupitni na granici sa Bosnom. Imali smo i prošli vikend pucanje na jednog migranta koji je se nalazio duboko na teritoriju Hrvatske uh, i to je opet izuzetno problematično. I stoga imam prijedlog, e, gospođe predsjedateljice, da pošaljemo to komisiji da e, u kriteriji e, za dobivanje financijskih sredstava da uvedemo jednu klauzulu da država mora ispoštovati temeljna ljudska prava i isto tako u svjetlu ovih nadolazećih rasprava na sasvog koordinatora sljedeći tjedan bismo htjeli uputiti pismo komisije da nam produži rok za donošenje odluke kako bismo mogli izvršiti naše pravo nadzora. Hvala vam. Evo, proširujemo tehničko, dakle, područje primjene. Zanima me sada da li je tu još netko ko se želi uključiti u ovu raspravu. Ja ću vam na kraju dati neke tehničke opaske sa svoje strane. Hvala vam, zastupnice Sipel. Ja sam je interes e, za ovu širu sliku. Uskoro ćemo imati novu Europsku komisiju. Imat ćete priliku održati političku raspravu sa novim kolegijem, predsjednicom komisije i vidjeti na koji način urediti ove zakonodavne akte. Mislim da svi čekamo početak rasprava po tim pitanjima. Što se tiče pitanja koje ste mi uputili, imamo popis mogućih država članica koje bi mogle iskoristiti financijska sredstva, dakle koja bi proizašla iz ova dva delegirana akta. Što se tiče AMIFA, tu je Grčka zbog situacije u toj zemlji. Moramo nastaviti pomagati toj zemlji. Ona na sebe preuzima ogroman dio ovih migratornih tokova. Potom tu je Cipar također trpi određeni cres, Bugarska, Malta, pa čak i Francuska. Što se tiče SF-a, to nije samo za Hrvatsku, tu su Bugarska, Španjolska i Grčka koje također e, mogu kandidirati za ova dodatna sredstva. Na pitanje o tome kako se ovaj novac može koristiti da bi se stvari poboljšale, prije svega, koliko stavimo na raspolaganje financijska sredstva, onda je to da bi se poboljšali uvjeti i to u skladu sa zakonodavnim okvirom Europske unije. Dakle, novac se neće koristiti da bi se nastavila situacija koja po nekim značajkama može biti nezakonita ili da narušava dostojanstvo čovjeka. Nažalost, imamo još neke situacije koje nisu optimalne i osjećamo ovdje potrebu da pomognemo državama članicama, pa i financijski. Imamo zakonodavni okvir, imamo modernizirani prijedlog vezan uz aspekt prihvata. Njime se, nažalost, nismo uspjeli pozabaviti, odnosno usvojiti ga tijekom prošlog saziva u sklopu pakta o migracijama. Sve što se financira putem evropskih fondova je u skladu sa zakonom, to smo provjerili. Provjerili smo to dakle, kada je riječ o postupanju država članica, ali i tijekom e, provedbe projekata. Dakle, ovo je jedan dodatni poticaj kako bi se riješile nekakve e, situacije ukoliko vidimo da u određenim kontekstima, dakle upravljanje granicama, prihvat, slučajno nisu u skladu sa odredbama koje se tiču trošenja sredstava iz Europskog e, fonda. Što se tiče ovih ovog odbijanja na granici, imali smo primjedbe da Nismo dovoljno transparentni vezano uz provedene istrage. Ja ću vam rado pružiti dovoljno dodatne podatke o tome koji su bili zaključci istraga koje smo proveli vezano uz ovaj problem. Imamo tu suradnju sa UNHCR-om koja nam pomaže kod tih istraga. I dodatna financijska sredstva će nam dati dodatni element kojim se možemo osigurati da se postupa u skladu sa zakonom. To je povezano i sa određenim e, lošim upravljanjem, dakle ovim situacijama koje su se dogodile na hrvatskoj granici. Dakle, ovo bi bilo jedan, e, jedno ohrabrenje e, državama članicama u slučaju da nisu postupile u skladu sa propisima. Potom standardi koji se spominjali, da, na europskoj razini. Da, tu su uključeni neki minimalni standardi. Ne može se sad kroz ove financijske akte i delegirane akte, dakle, dodavati nekakvi kriteriji vezani uz pitanje upravljanja granicama, pa niti kada je riječ o ovim prihvatnim centrima. Dakle, sve što ste istaknuli o potrebi da se nam organizira na adekvatan način i uredi prihvat migranata, to postoji u paktu migracijama, ali ne može se ovaj dokument e, učiniti da bi se zadavali dodatne zahtjevi. Potom, novi grčki zakon, naša ocjena tog zakona još nije gotova. Imamo komunikaciju, dijalog sa grčkim vlastima. Želimo tu vidjeti, vidimo neke elemente poboljšanja. Ovo je još uvijek u fazi ideje, to još nije službeni prijedlog, dakle ovo stvaranje nekih centara zatvorenog tipa. Mi ćemo tome pristupiti izuzetno ozbiljno na jednak način kao što smo pristupili drugim elementima. Rado ćemo vrlo brzo doći ponovno ovdje i izvijestiti vas o našoj analizi toga. Što se tiče ova dva mjeseca, da, imamo neke vremenske rokove. ova financijska sredstva se moraju dodijeliti iduće godine jer u suprotnosti ćemo ih izgubiti i gledajte na njih ne kao na nagradu za države članice koje rade nešto što nije u skladu sa našim zakonodavnim okvirom, već gledajte na to kao na poticaj da se poboljša općenito stanje prihvata i upravljanje granicama u kontekstu fenomena koji je još uvijek jako ozbiljan. Hvala. Dala bi sada riječ koordinatoru SID-a. Tu su dakle u pitanju tehničke opaske. Ali vidjela sam da i kolega Avranidis želi nešto dodati u ovoj raspravi. Kao koordinator kluba SID prihvaćam isprike gospodina Onidisa, ali vidimo još uvijek dosta slučajeva u kojima se ne poštuje ovaj željeni odnos između institucija. Ja sam i ovih dana vidjela netransparentno ponašanje koje ne dovodi uvijek u vezu sa glavnom upravom Home, već s nekim drugim dionicima. To je također nešto što ćemo morati ocijeniti u kontaktima sa novom komisijom. Ali kao što je naveo gospodin Onidi, možda bi se parlament trebali uključiti što je ranije moguće. To je bila dobra ideja da bi se izbjegla situacija da na koncu možemo samo prihvatiti ili odbiti prijedlog vezano uz delegirane akte. Možda bi nam se mogao uputiti nacrt dakle, prije samog postupka primjen, prihvaćanja u komisiji I to bi možda moglo biti rješenje o kojem bismo mogli razmisliti. To je prijedlog vezano uz neke buduće postupke. I sad će nam kolega Avranitis postaviti jedno pitanje. Zatražio je riječ. Hvala vam što ste mi dali riječ. Htio bih nešto dodati u ovoj raspravi vezano uz nešto što su e, rekli kolege. Evo vidite ovdje otok Levitu. Riječ je o otoku koji nije naseljen. Hoćemo li dati novac da se na takvom otoku sagradi centar zatvorenog tipa. Guantanamo u Europi. To je ono što je grčka vlada najavila jučer. Mi smo izdali priopćenje za medije, pisat ćemo komisiji i obavijestit ćemo parlament. Htio sam i vas upoznati o, o tom pitanju. Hvala vam. Mi ćemo napraviti sve što možemo, naravno uz vašu podršku i to u skladu sa trenutnim evropskim zakonima. Drugi aspekt, da odgovorim zastupnici Sipel, nije nam e, bila namjera da ovdje zakinemo europski, preskočimo europski parlament. Zadnji put je naš prijedlog odbijen, nismo djelovali dovoljno dobro u sustavu ranog upozorenja. Ne mogu sada tu preuzeti obavezu i reći da ću vam ranije dostaviti tekst, ali ono što mogu reći na svojoj razini jest da ću vas redovno izvješćivati vezano uz korištenje ovih fondova, ali i uz stvaranje budućih delegiranih akata. Poduzet ćemo odgovarajuće korake da bismo informirali Europski parlament, naročito odbor Libe, i to unaprijed. Vi ste naš saveznik, vi poznajete ovo područje. Okay, at least I think that's a statement for future Evo. To je i za vaša izjava je zalog za budućnost što se tiče sadržaja. Mi ćemo od nove komisije zatražiti e, da počnu raditi na novom paktu za migraciju. Zanima me što je to što će biti novo. Komisija je već e, nova i nadam se da će uzeti u obzir i ove napomene koje dolaze iz Europskog parlamenta, ne samo primjedbe koje dolaze od država članica. Nadam se da ćemo tu imati nekakav svježi start sa njihove strane. Imamo određene korake vezane uz postupke kod donošenja delegiranih akata i kao što smo rekli, o tome ćemo raspraviti na idućem sastanku koordinatora početkom prosinca naročito vezano uz ovo pitanje produženja ili ne. Sada je rok do 15. prosinca. Dakle, imat ćemo sastanak koordinatore prije zahtjeva dakle, ćemo uputiti. I sada bih htjela zahvaliti kolegama na njihovom sudjelovanju u raspravu. Također hvala gospodinu Onidiju što se odazvao, na naš poziv, odgovorio na naša pitanja, objasnio nam što se krije iza prijedloga. Then on to the next point. A mi prelazimo na iduću točku dnevnog reda. Thank you. See you See you. Okay, colleagues, we are maybe three minutes too early, but uh, I think that must not hinder us to start. Evo nas, prešli smo na iduću točku dnevnog reda. Govorimo o Europskom forumu za migracije, od globalnog do lokalnog, do upravljanja migracijama. Prije svega želim poželjeti dobrodošlicu našim gostima. Neki kolege koji su duže vremena ovdje u parlamentu sjećaju se da već dugo surađujemo sa predsjedništvom Europskog foruma za migracije koji nam predstavljaju svoje izvješće vezano uz ulogu lokalnih vlasti, i civilnog društva, upravljanju migracijama. To je jako važno jer ovdje u parlamentu često govorimo o integraciji, upravljanju tom situacijom. Ovog puta smo dobili deset preporuka s vaše strane. Tema je ove godine, dakle kao što sam već navela, bilo od globalnog do lokalnog upravljanja migracijama, uloga lokalnih vlasti i civilnog društva u upravljanju migracijama i osiguravanju sigurnih i zakonitih načina ulaska u Europsku uniju. To je povezano i sa novim razgovorima o novom paketu za migraciju. Imamo dakle pojam zakonitog ulaska u Evropsku uniju, ali taj dosje je trenutno blokiran u vijeću i ne znamo što će nam budućnost donijeti. Tu je ključna važnost i uloga lokalnih vlasti i civilnog društva i kada je riječ o financiranju, imamo na umu prava partnerstva, financiranje mjera za azil i imigracije te financiranje s tim povezanih aktivnosti. zato ćemo rado saslušati koji je ishod nedavnog foruma za migracije. To možete promotiti u kontekstu dakle, realnog partnerstva i odnosa između predstavnika civilnog društva i predstavnika lokalnih vlasti. Prije svega ću dati riječ gospođi Nikoleti iz Eurocitisa. Izvolite, imate riječ. Um, um, Hvala vam. Što ste me pozvali danas i dali mi mogućnost da govorim o Europskom migracijskom forumu. Ja sam uh, koordinatorica u sklopu tog foruma i to za velike europske gradove koji su zastupljeni u sklopu Eurocitisa. Sada ću se ukratko osvrnuti na strukture i ciljeve ovoga foruma. Forum je osnovan 2015. u suradnji sa Europskom komisijom i službom za vanjsko djelovanje. Prije toga smo imali između 2009. i 2014. E, godišnje publikacije. Radilo se o, dakle, radi se o dijalogu između europskih institucija i civilnog društva na temu migracija, azila i integracije pripadnika trećih zemalja. i predstavnici ustanova, dotičnih ustanova, lokalnih tijela i država članica se sastaju u sklopu foruma. Isto kao i predstavnici lokalne zajednice. Vrlo je važno da su svi zastupljeni na europskoj razini kako bismo raspravili o tome što je potrebno poboljšati kada je riječ o europskoj migracijskoj politici. Cilj Europskog migracijskog foruma je prije svega koordinacija i suradnja između najvažnijih dionika te njezino poboljšavanje. Kada je riječ o migracijama na različitim razinama. već sam spomenula, radi se o platformi za dijalog s ciljem prikupljanja informacija o najnovijim događanjima, ali isto tako želimo pojasniti kako europske politike na licu mjesta, dakle regionalno, kako se one provode. Potom prikupljene informacije ponovno idu e, natrag u europski e, postupak donošenja odluka i vrlo je važno da bolje razumijemo socijalne partnere i civilno društvo. To je naš glavni cilj. Radi se između ostalog i o tome da naši socijalni partneri, građani, isto trebaju biti informirani kako bi bolje odgovorili na potrebe migranata. Imamo i tajništvo, članovi članove imenuje Europski gospodarski i socijalni odbor, a osim toga forum ima i ured. Ja osobno sam jedna od izabranih članica ureda. Sve to činimo s ciljem postizanja veće demokratičnosti kada je riječ o načinu funkcioniranja foruma. Osim e, toga imamo šest članova. Tu je i predstavnik Europske komisije koji je danas ovdje s nama zatim moj kolega i predstavnici civilnog društva i Eurocitisa i Atem Kumku. Zatim imamo još dva predstavnika nacionalne razine koji su zastupljeni u tom uredu to je Fernando Biage iz Intercultural Education Centera. On je izabran u Ožujku i kolega Dominik, on je naš najnoviji član, također izabran ove godine. Zatim Atensione Interculturale iz Italije. Važno je da reći da mandat predsjednika civilnog društva traje dvije godine i mi ne zastupamo sami interese svoje organizacije, već mi djelujemo u interesu civilnog društva. Eto, toliko od mene. Hvala na pozornosti. Da, Hvala. Mislim da bismo sad trebali dati riječ gospodinu Kumku iz Unitija. Imate pet minuta, izvolite. Hvala. Ovaj forum je doista poseban zato što ćemo sada dobiti novu Europsku komisiju. Suočeni smo sa mnogim izazovima nije jednostavno govoriti o migracijama, ali kao predstavnik e, društva, e, organizacije civilnog društva moram reći da je doista vrlo važno zastupati interese civilnog društva i zato je forum ove godine bio vrlo važan događaj za nas. Izradili smo deset preporuka koje bih rado predstavio, pa se nadam da ćemo nakon toga povesti zanimljivu raspravu ovdje na odboru LIBE. Preporuke su namjenjene namijenjene svim institucijama Europske unije kada je riječ o izradi buduće strategije u području migracija. Ukratko ću pojasniti kontekst, iako odmah želim reći da je tema odabrana na vijeću i prilikom formuliranja preporuka mi smo se usredotočili na rezultate pet paralelnih radionica koje su se dva puta održale. Imali smo pet radionica gdje su bili zastupljeni lokalna tijela koja se bave migracijama. Zatim govorili smo o budućnosti europske politike u području migracija, zatim uloga civilnog društva, pri uspostavljanju sigurnih migracijskih kanala, zatim pojačana suradnja sa trećim zemljama kada je riječ o migracijama i potom mm, kako postići da imamo bolje migracijske politike. Mislim da je konačno stigao e, trenutak da imamo bolju politiku i e, također smo govorili o tome da migracije ne smijemo sagledavati kao problem, već kao izazov, čitav niz izazova. Dopustite da se sad kratko osvrnem na preporuke foruma. Mi ne bismo trebali e, djelovati izolirano, već moramo provoditi inkluzivnu politiku. I to je bila srž foruma. A što se tiče prve radionice, tu smo prije svega govorili o ulozi lokalnih tijela. Preporuča se da se kod migracijskih fondova ugradi klauzula, socijalna klauzula. Te da se i e, građani uključe. Zatim Potrebno je potrebna nam jedna platforma koja bi objedinila nevladene organizacije, lokalna tijela kako bismo doista mogli e, ponuditi jedinstvena rješenja. Moramo pokušati uspostaviti ekosustav koji podupire migracije, a zato nam je potrebna dobra koordinacija. Treća preporuka e, izrađena na radionici broj 2. Radi se o budućnosti migracijske politike. Potrebna nam je e, proces konzultacija koji je strukturiran e, kako bismo iznašli rješenja za zakonite migracije. Zatim treba uskladiti uvjete kada je riječ o građanima koji nisu e, iz država članica Europske unije. Mi želimo imati jednaka pravila. Zatim iduća preporuka uloga civilnog društva, odnosno e, organizacija civilnog društva u stvaranju sigurnih migracijskih putova kako bi zaštitili migrante. Dakle, to znači da želimo dodatne zaštitne mehanizme i želimo objediniti različite postupke kada je riječ o integraciji migracija, e, migranata, ispričavam se. Prije svega kada je riječ o osobama kojima je potrebna zaštita odgovarajuće financiranje organizacija civilnog društva njega isto tako treba osigurati, a isto tako treba financirati i lokalna tijela. Zatim radionica broj 4, uloga civilnog društva i drugih e, dionika koji ne djeluju javno, kada je reč o suradnji sa trećim zemljama, tako i mislimo i na suradnju, pojačanu suradnju sa dijasporom. Potrebno je stvoriti mogućnost reintegracije u zemljama porijekla. Dakle, moramo naše politike razvijati u suradnji sa migrantima. Osma preporuka, regionalni dijalog, stvoriti platforme za partnerstva za mobilnost i radionica broj 5. Treba osposobiti migrante za pilot projekte koje želimo provoditi u Europskoj uniji. Tu se radi i o pa, migrantima koji nisu u posjedu dokumenata i to sve u duhu integracije. A time bi se onda trebale pozabaviti organizacije koje rade sa lokalnim skupinama kako bi pružile podršku svim dionicima. Puno hvala gospodine Kumčevo, je bilo malo duže nego pet minuta, ali nema veze, jer to je vrlo važna tema. Last speaker, I really welcome Mr. Pivlescu from the European Economic and Social Committee. You also... Sada bih pozdravio gospodina sada bih pozdravila gospodina Pirvileskua. Imate isto pet minuta. Hvala, ja ću govoriti na francuskom, tako da ako ne razumijete francuski, molim vas da koristite slušalice. Gospođa predsjedavajuća, e, uvaženi članovi odbora LIBE, Drago mi je da vam mogu priopćiti čemu se raspravljalo na migracijskom forumu. Moja kolegica Nikoleti već je spomenula da smo počeli raditi na tome da uključimo i civilno društvo i to smo započeli već prije deset godina, dakle dvije desete. Od tada Europska komisija je oformila prvi građanski forum 2011. dakle još e, dugo prije izbjegličke krize, a mi smo se ovom temom bavili čak i ranije. Suradnja sa civilnim društvom je važna. Ta suradnja mora biti svakako prisutna, jer kada se radi o tehničkim pitanjima, od 80. godina puno je pravnih akata usvojeno, ali nije dovoljno samo usvajati pravne akte, organizirati javna saslušanja sa europskim mrežama, ne, potrebna nam je i rasprava sa cjelokupnim društvom. Zato smo 2008. to predložili, a od 2009. organiziramo ovaj spomenuti format i mogu reći da je to odlična prilika kako bi vidjeli kako diše europsko civilno društvo i mi smo pokušali izraditi preporuke koje su bile malo detaljnije. No, mogli smo vidjeti da su populisti uvijek bili u prednosti kako u ovom domu, tako i u okviru rasprave. Zato je vrlo važno da saslušamo civilno društvo. U lipnju smo odredili kada će se održati forum iduće godine i nadam se da će se i Libe aktivno uključiti jer ove godine ste imali europske izbore, izbore za novu europsku komisiju, tako da ste imali druge prioritete, ali nadamo se da ćete iduće godine sudjelovati kako bi imali dosljedniju viziju kada je riječ o migracijama. Jer vidimo da postoje mnoge mnogi neprijateljski glasovi, čak i u EXO-u, kada je riječ o migracijama. Ali mi moramo shvatiti da to nije u skladu sa europskim duhom. Zato će se i, zato će sigurno nova Europska komisija s nama surađivati kako bi što bolje organizirali idući forum. Još ne znamo kojim ćemo se točno temama baviti iduće godine. O tome ćemo početi razmišljati početkom prosinca kada ćemo uspostaviti prve kontakte sa civilnim društvom kako bi vidjeli u kojem smjeru idemo kako bi se zajednički dogovorili oko tema za iduću godinu. Isto tako tražimo i partnere u Europskoj komisiji, iako je tamo sada trenutačno eh, puno toga što se događa, ali nećemo imati sigurno forum iduće godine u travnju, nego vjerojatno u lipnju. Do sada se forum uvijek održava u travnju. Ja mislim e, da je ovakav format e, i tekako koristan e, institucijama Europske unije i nadam se da će rasprave dodatno obogatiti naše vizije. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala. Hvala svim govornicima danas. Naravno, Migracijski forum za nas je vrlo važan. Zato što i mi imamo mnoge rasprave, pa tako jutros na tu temu. Dakle, to su teme koje se vode na vrlo emocionalan način, odnosno rasprave e, se, o tim temama se vode na vrlo emocionalan način. Migracije su oduvijek postojale i unutar same Europske unije, ali i izvan nje, pa i europljani su često bili migranti, odlaze u razno, odlazili su u razno razne zemlje. Dakle, nije se promijenio broj migracija, već drugačije upravljamo njima danas. I sami ste rekli, kako bismo dobro upravljali migracijama, potrebni su nam svi, nacionalna i lokalna razina, i tijela, i nevladene organizacije, građani, izbjeglice, svi oni su nam potrebni kako bi mogli dobro upravljati migracijama, ali naravno i zato kako bismo bili uspješni u integraciji onih koji ostaju. Ja primjerice osobno dolazim iz Njemačke i kada e, razmislim ili kada pogledam telefonski imenik, onda kad vidite njemačko prezime, mislite da to je pravi njemac ali onda se iznenadite kad vidite da to ipak nije baš tako, nego da je ta osoba došla prije nekoliko desetljeća u Njemačku. Često kada pokušavamo iznaći rješenja, nemamo na umu lokalnu razinu, a to je jako bitno. Stoga još jedan puta puno hvala na vašem izlaganju. A sada bih htjela priupitati želi li se možda netko javiti, želi li netko postaviti pitanja. Ako ne, onda bih ja postavila pitanje. Vi ste puno toga odradili na radionicama o kojima ste govorili na drugim sastancima. A Europska komisija, kao što znamo, priprema novi pakt o migracijama sa nekim novim elementima jer mi moramo iznaći način kako ćemo bolje upravljati migracijama. Naravno, to je povezano i sa pitanjem azila, ali i sa stvaranjem zakonitih migracijskih putova i mogućnosti zapošljavanja za migrante. Mnogi ne znaju kako pa me zanima jeste li vi surađivali i sa starom Europskom komisijom i jeste li stupili već u kontakt s nekim iz Europske komisije i da li imate kakvih preporuka za Europsku komisiju? A možda komisija želi još nešto nadodati prije nego što naši gosti panela odu. Ako ne, onda će vas i sigurno i komisija rado saslušati. Mogu samo kratko reći. Da mislim da je predsjedništvo Europskog foruma za migracije vrlo dobro mjesto za razmjenu mišljenja kao predstavnici civilnog društva imamo osjećaj da komisija, odbor i svi, sve druge institucije da su saslušale naše prijedloge i naše preporuke i stoga smatram da su preporuke koje su uključene u izvješću nešto što se može koristiti kao dobar temelj, da se uspostavi dijalog i sigurna sam da će tome biti tako s ovom komisijom i da se također raspravlja o novim elementima koje ćemo uključiti u novi pakt o migracijama. Imamo niz točaka, niz preporuka. Kao što je moj kolega jasno naznačio, bi mogle biti jako korisne, a civilno društvo je rekao da je potrebna harmonizacija i posebice to da se ne radi tako da svako radi za sebe, već da se izgradi jedan sveobuhvatan pristup upravljanju migracijama i da se postigne koordinacija i dobra suradnja između civilnog društva, naših građana, regionalnih tijela vlasti, socijalnih partnera, udruga civilnog društva te naših e, građana koji svoje češće traže od nas da se to pitanje integracije uključi u jednu širu raspravu općenito o socijalnoj uključivosti i socijalnoj koheziji. Hvala. Hvala vam. Istina je da komisija podržava i suorganizira taj forum. I još jednom bih htjela čuti, ako je to samo po sebi jasno i shvatila sam to iz vašeg odgovora, ali rado bih postavila pitanje komisiji može li ona potvrditi da će taj forum biti nešto što je i njima na umu u smislu rada u sklopu buduće komisije da možda dolazi do nekih razmišljanja o tome koje bi mogle biti sljedeće točke o kojima će raspravljati komisija na, na tom Europskom forumu za migracije. E, dobar dan, ja se zovem Basel Kato, ja radim u Uredu za integraciju u glavnoj e, upravi za unutarnje poslove. Hvala vam na ovome i na rezultatima e, sa petog Europskog foruma za migracije, kao što su i govornici rekli. Civilno društvo, komisija i EXO su zajedno e, organizatori ovog godišnjeg događaja. Mi mislimo da je taj dijalog vrlo važan. E, sada to organiziramo zajedno već mnogo godina. Imamo na stotine organizacija koje su sudjelovale u tome A budući sam ja bio jedan onih koji je organizirao peti Europski forum za migracije, mogu reći da sam ponosan zbog toga što sam sudjelovao u organizaciji tog procesa jer sam e, dobio vrlo pozitivne povratne informacije od organizacija koje su sudjelovali u tome. Oni su jako cijenili to što je taj forum održan, što su imali priliku za raspravu, za razmjenu gledišta ne samo kao organizacije da se mogu obratiti komisije, već isto tako i da tu ima i drugih dionika osim komisije, da to sve bude jedan dio jedne e, sveobuhvatne rasprave o tim složenim pitanjima. Iz toga je to doista nešto za što smo mi angažirani, da imamo e, taj proces. I to je u skladu i sa prioritetima koje je najavila novoizabrana predsjednica von der Leyen te koji će biti zaduženi za migracijska pitanja, za integraciju, za bolje upravljanje migracijama. To je nešto što je visoko na dnevnom redu nove komisije. Također bih rekao da smo uzeli u obzir i ovu raspravu gledišta kao sasvim dio jednog kontinuiranog procesa koji je u tijeku. Raspravljamo o različitim temama. Četvrti forum je više bio usmjeren na integraciju migranata na tržište rada i stoga je ovo proces koji je dalje u tijeku. Mi smo te povratne informacije onda iskoristili uh, u slopu našeg programa za integraciju migranata i naravno da ćemo iskoristiti te preporuke kako bismo razmislili o tome kako bi mogli izgledati budući koraci. Govornici su spomenuli da sada krećemo sa organizacijom šestog foruma i oko tema se trenutno konzultiramo. Potaknuli smo druge civilnog društva da nam dođu sa e, mislima o nekim od mogućih tema. Predložene teme sve temelje naravno i na ovim nasvojima koji su se odvijali u tijekom petog foruma, isto tako i na temelju ankete koju smo napravili sa sudionicima na petom Europskom forumu za migracije, da vidimo što bi možda moglo biti bolje za raspravu, o čemu bi se moglo raspravljati i imamo kao dio konzultacija o temama taj prijedlog da se govori o tim aspektima socijalne inkluzije, dakle migracije i socijalna uključenost kao jedan učiniti e, pristup Također se govori i o sigurnim i zakonitim načinima ulaska, o premještanju e, i o drugim kanalima za preseljenje migranata. Hvala na tim doprinosima. Gospodin Krems se želi javiti za riječ, izvolite. Hvala, kao prvo se ispričavam, međutim ja sam novi zastupnik ovdje i moram reći da trčim s jednog na drugi sastanak i nisam mogao biti prisutan e, tijekom vaših izlaganja, ali vrlo mi je drago što imamo ovdje e, mjesto koje smo sačuvali za udruge civilnog duše Ja sam sam i lokalne regionalne tijela. Ja sam sam do siječnja bio gradonačelnik e, na sjeveru Francuske, 30 km od Kalea Imali smo velik broj 2015. godine e, sirijskih izbjeglica koji su došli kod nas i morao sam izgraditi kamp sa liječnicima bez granica kako bismo e, tih 2500 ljudi mogli u dojanstvenim uvjetima smjestiti, a moj grad je izuzetno malima ima samo 3000 stanovnika, dakle možete vidjeti kakvi su odnosi. E, Lokalna i regionalna tijela vlasti su važni u načinu donošenja odluke. Oni su svjesni onoga sa kakvim poteškoćama se mogu suočiti kada su suočeni sa time kako upravljati s tim ljudima koji prisežu na njihove teritorije. Jer onaj koji je na prvoj crti bojišnica. Bio sam prije tjedna na Samosu i gradonačelnik Samosa je u potpunosti Eh, prenategnut, on je razapet između te eh, situacije u kojoj se nalazi lokalno stanovništvo i situacije u kojoj se nalaze eh, ljudi koji su tamo pristigli. Doista moramo imati taj poseban pogled na lokalna regionalna tijela vlasti u Europi. A kada države, nažalost, u nekom trenutku ne čine što trebaju, da onda ipak može neko poduprijeti lokalne regionalne tijela vlasti. 4,5 milijuna je, eura je došlo iz grada ta kampa u mom gradu. Liječnici bez granica su također sufinancirali taj projekt i ja sam morao tu izvoditi iz našeg proračuna novac, a to nije normalno, ali nismo mogli u tom trenutku dobiti nikakvu podršku financijsku od strane Europske unije i stoga sam doista osjetljiv na ta pitanja i na ono što ste rekli, gospođo predsjedateljice, da možemo, ako želimo integrirati osobe, imati tu situaciju da lokalne organizacije tijela rade što trebaju, da država radi što treba, a isto tako i da civilno društvo sa E, udrugama e, radi svoj posao. Mi smo osnovali jednu jednu e, udrugu u našem gradu, zajedno u partnerstvu sa drugim gradovima, gdje pokušavamo upravo vidjeti kako da prihvatimo te osobe koje prisužu k nama. Mislim da je vrlo važno to učiniti. I još i na jednoj stvari, kako bi se nama pomoglo, lokalnim i regionalnim tijelima, vrlo je važno kakvim jezikom govorimo, koja nam je retorika, jer ili ćemo E, stvoriti strah ili prihvaćanje, ali to možemo napraviti samo sa riječima. Kada govorimo o priljevima migranata, o poplavama migranata, e, kada se govori da treba 2-3 e, milijuna ljudi prihvatiti, a nas ima 500 milijuna, onda znamo da to nije toliko velik broj. Da, to možemo napraviti. I vam zahvaljujem na tome, zahvaljujem na ovom forumu nisam bio na prošlom, nadam sad ću biti na sljedećem. Imamo i svjetski forum za nekoliko dana koji stiže i pokušat ćemo učiniti tako da lokalne regionalne tijela vlasti sudjeluju u Ženevi u tim raspravama. I ja ću u svakom slučaju e, prilikom svake odluke pripaziti na to da e, ta tijela vlasti sa lokalne i regionalne razine u to sve uključimo. I hvala vam na vašem prisustvu. Hvala. Možda to baš i nije bilo neko precizno pitanje, ali svakako je dobro nadopunilo ono o čemu se raspravljalo na forumu. I ja se u potpunosti slažem da je zadaća lokalnih zajednica vrlo, vrlo važna. I iz njemačkog e, gledišta se slažem s time da bez udruga civilnog društva, bez e, lokalnih zajednica, da bi problem bio mnogo veći nego onakav kakav je bio 2015. godine, a i parlament se slaže s tim stajalištem da su e, lokalne zajednice vrlo važne i da im treba pružiti podršku, pa i iz proračuna, pa i sa financijskim sredstvima, ali mislim da novac nije sve Važno je da imamo resurse, ali treba pomagati pri olakšanju tog procesa, prilikom tome da se napravi sve što se može kada se radi o smještaju, obavljanju postupaka kasnije, o integraciji ljudi. Mnogo toga treba raditi na neki način na svim razinama. Ne znam želite li nešto još dodati ili, ili ćete reći da je to upravo ono o čemu smo raspravljali u sklopu foruma. Dobro. Onda se veselimo šest, e, sljedećem forumu i mislim da ćemo vas pozvati još jednom, e, vas ili, druge predstavnike. Nadamo se da će se situacija promijeniti do sljedeće godine, da ćemo možda imati nekih novih ideja. Hvala vam što ste s nama bili ove godine i sve najbolje u nadolazećem radu, te e, pogledajmo kako možemo poboljšati situaciju u svim našim lokalnim i regionalnim E, područjima. Sljedeća točka na dnevnom redu nam dolazi tek u 15 sati minuta, što znači da sada imate neko vrijeme za kavu ili možda da odahnete malo svježeg zraka, ali molim vas podsjećam da nismo s ovime zaključili današnji sastanak i stoga vas pozivam da nam se pridružite na sastanku odbora Libe u 15 sati i 45 minuta gdje ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Allora colleghi, cari colleghi, buon pomeriggio. Eh, oggi sostituisco per questo punto del... Ja ću za ovu točku dnevnog reda zamijeniti kolegicu eh, Sipeli, predsjednika Lopeza Aguilara. Evo, drago mi je što vas mogu uvesti u ovu točku dnevnog reda. Riječ je o devetoj točki o komunikaciji komisije Europskom parlamentu i vijeće pravila o zaštiti podataka kao katalizator, povjerenja u Europskoj uniji i izvan njega. Riječ je o općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, dakle GDPR, članak 97 te tog propisa predviđa prvu evaluaciju istoga do svibnja 2020. Potom će nam biti predstavljeni rezultati. Dakle, danas je s nama Olivier Mikol i mm, gospodin Bruno Giancarelli iz glavne uprave Justice koji će nam predstaviti to priopćenje te napredovanje dakle tog postupka evaluacije. Dala bih odmah riječ gospodinu Mikolu kako bi nas uveo u ovu temu. Dr. Mikol, prego. A lei la parola. Thank you very much, uh, Mrs. Chair, and thank you. Hvala vam. Na prilici da vam predstavim komunikaciju u skladu sa člankom 97 GDPR-a. Komunikacija koju smo objavili u srpnju je dio striktnog monitoringa GDPR-a koji je komisija osmislila prije primjene tog propisa, te odmah nakon početka primjene. Ideja je bila ocijeniti provedbu od strane država članica te se uključiti u postupak formalne evaluacije čiji ćemo rezultat predstaviti u svibnju sljedeće godine. Ovdje naglašavamo važnost koju komisija pridaje provedbi i primjeni GDPR-a. Oslanjamo se na čitav niz izvora, konstantni bilateralni dijalog sa nacionalnim tijelima vezano uz provedbu u nacionalnom zakonodavstvu, kontakt e, sa dionicima, također u sklopu multidioničke skupine vezane uz GDPR. Tako dakle, tu su uključeni predstavnici civilnog društva i industrije, te dijalog sa tijelima za zaštitu podataka. imamo i rezultate barometra kada je riječ o poznavanju GDPR-a kod naših sugrađana. Nekoliko riječi o provedbi GDPR-a. U jednoj državi članici to nije uključeno u nacionalno zakonodavstvo. S druge strane, on se primjenjuje na zemlje EFTE i to na osnovu sporazuma koji to uređuje. Novi sustav upravljanja koji je osnovao, osnovalo uvođenje dakle, GDPR-a ispunjava očekivanja, već daje rezultate. Vidimo da tijelo za zaštitu podataka ozbiljno shvaća svoje zadaće, počinje koristiti svoje nove ovlasti i ovaj mehanizam one stop shopa se postupno počinje koristiti. Imamo tu i neke slučajeve, odluke koje trebaju donijeti tijela za zaštitu podataka. Imamo dakle istrage koje su započela ta tijela i očekujemo čitav niz važnih odluka koji će se donijeti do kraja ove godine, odnosno do početka, odnosno početkom iduće godine. Ono što je važno zabilježiti je da građani sve više ostvaruju svoja prava. Vidimo da naši sugrađani traže pristup svojim podacima. Također, jednak je slučaj sa nevladinim organizacijama, organizacijama potrošača, koje koriste priliku da podignu dakle tužbe protiv velikih kompanija, primjerice onih iz tehnološkog e, sektora. Imamo još uvijek u tijeku te slučajeve. Vidjet ćemo koji će biti ishod e, ovih postupanja. Riječ je o dakle, dijelu GDPR-a koji se odnosi na, jedno, na nešto širu dimenziju dakle, ovih e, udruženih tužbi. Dakle, otkad je GDPR stupio na snagu, vidjeli smo velik broj tvrtki koje su se uskladile sa odredbama GDPR-a. i svjesni smo još uvijek zabrinutosti koja je prisutna kod malih i srednjih poduzeća. Jedan od ključnih elemenata tijela za zaštitu podataka će biti da se podrže upravo ta poduzeća kada je riječ o poštovanju dakle odredbi koje proizlaze iz GDPR-a. S druge strane, poveli smo informativnu kampanju, dijelimo materijale koji se bave ovim pitanjem. Dakle, prve, mala i srednja poduzeća bi prvo trebala ostvariti kontakt dakle, sa tijelima za zaštitu podataka. Potom nam slijedi razvoj etičkog kodeksa, ono, ono, kodeksa ponašanja. Potom standardne ugovorne klauzule o kojima će govoriti Bruno. Dakle, sve u sklopu odgovarajuće provedbe ovog propisa. Ono što je važno za ovaj postupak evaluacije jest da je zaštita podataka dijelom široke lepeze politika. Imamo tu osjetljive podatke vezane uz podatke o zdravlju, potom sektor prometa, povezani automobili, energetika, inovacije i tako dalje. Ono što je važno je da se načela i odredbe GDPR-a dakle integriraju u ove politike. Poruka koju trenutno možemo poslati vezano uz ovaj postupak evaluacije jest da nam nije namjera e, ponovno raditi na propisu koji se bavi GDPR-om, dakle ponovno započinjati rat na tome, namjera nam je sada dati ocjenu provedbe, a ne drastično mijenjati pravila koja su nedavno uvedena. Potrebno je vidjeti više dosljednosti, veću konzistentnost u provedbi. I to je ono što ćemo napraviti. Dobit ćemo također povratne podatke iz vijeća, vjerojatno početkom iduće godine, potom savjetovanje dakle, sa tijelima za zaštitu podataka te ostalim e, dionicima u sklopu naše radne skupine koju sam već spomenuo. Također primit ćemo stajališta parlamenta i onda ćemo sve te elemente integrirati u svoju evaluaciju. Sada bih predao riječ Brunu kada je riječ o ovom važnom međunarodnom dijelom izvozu našeg modela u treće zemlje. Hvala vam. Hvala gospodinu Olivijevu, odnosno gospodinu Nikolu, hvala vam. Riječ ima gospodin Đankarelli, izvolite. Da, evo, pokušat ćemo ukratko nešto reći o međunarodnom aspektu o prvih godinu i pol dana primjene GDPR-a. I što smatramo da će nam donijeti evaluacija za GDPR. Kada je riječ o zaštiti podataka, situacija se promijenila. Sjećate se da kada smo počeli raditi na ovom području često smo čuli da nam se govori privatnost je nešto što brine Europu. Međutim, to više nije slučaj. Zemlje diljem svijeta u različitim regijama svijeta polako su shvatile da u digitalnoj eri da se svi nosimo sa sličnim izazovima i da se pokušavamo iskoristiti mogućnosti koje se tu pružaju. Tu su veliki incidenti, krađa podataka i tako dalje. To je pomoglo da se malo bolje razumije kontekst, ali privatnost i zaštita podataka pitanje su individualne slobode. To je demokratski imperativ jer se određeni podaci mogu zlopotrijebiti, može se s njima nega loše rukovati, onda to utječe primjerice na integritet izbornog procesa, na način na koji demokracija funkcionira. Potom to je jedan jedan važan element e, u razvoju digitalne ekonomije. I ta stajališta su nešto što se sada dijeli i u različitim dijelovima svijeta. To također pruža određene mogućnosti kada je riječ o zaštiti podataka građana. Dakle, ti podaci putuju diljem svijeta, oni se transferiraju sve više i više država dakle modernizira svoje zakonodavstvo koje na taj način postaje sličnije našem te sve to skupa onda facilitira dakle omogućuje lakši, lakše ostvarivanje trgovinskih veza ali i bolju suradnju sa dakle pravosudnim tijelima trećih zemalja. I od usvajanja GDPR-a komisija je surađivala sa čitavim nizom međunarodnih eh, partnera na daljnjem razvoju te konvergencije govorimo o nekoliko temeljnih načela koji se tiču zaštite privatnosti, prava dakle na pristup dakle regulatornom tijelu kao što je primjerice za tijelo za zaštitu podataka. Potom tu smo u komunikaciji u 2017. iznijeli ocjenu, dakle područja na kojima smo dotad područja na, kojima smo dotad radili. Odabrali smo dakle jedan čitav niz trećih zemalja s kojima smo započeli suradnju na ovom području i to je donijelo značajne rezultate. Primjerice odluka o suglasnosti sa usklađenosti sa Japanom Dakle, imamo sigurnu razmjenu podataka, sigurnu slobodnu razmjenu podataka s tom zemljom i ona je jedan od naših važnih partnera. Slično je sa Južnom Korejom. Pregovori su već u jako naprednoj fazi i smatramo da ćemo ih moći dovršiti najkasnije početkom iduće godine. Potom gledamo kako započeti ove pregovore sa čitavim nizom latinoameričkih eh, zemalja potosjećaju sa nekim zemljama u Aziji, primjerice Indonezija, Tajvan, Indija, jednako je sa zemljama u našem južnom i istočnom susjedstvu. Također znate, u Africi se događa pravi digitalni boom. Dakle, sve ovo dovodi i do modernizacije postojećih zakonskih okvira i to, dakle, otvara mogućnosti pregovora s tim zemljama vezano uz slobodan protok e, podataka, a od toga će koristi najviše imati naši građani i naši poslovni subjekti. Dakle, situacija u kojoj svi pobjeđuju. Kako nema jedinstvene mjere dakle, za sve, onda radimo sa različitim dionicima, radimo sa Europskim odborom za zaštitu podataka kako bismo iskoristili u potpunosti mogućnosti instrumenata koji proizlaze iz GDPR pera. To obuhvaća i suradnju na nekim e, drugim instrumentima kao što su standardne ugovorne klauzule, dakle to se koristi u poslovnom svijetu. Potom e, certifikacije i drugi mehanizmi za transfere. Vodit ćemo također računa o trenutnim e, predmetima koji se nalaze pred e, sudom. Tu ćemo dobiti neke presude Europskog suda tijekom idućih e, mjeseci. Tražili smo čitav niz pojašnjenja te koje standarde primijeniti na mehanizme transfera podataka. Još jedan važan aspekt našeg posla jest odnos između trgovine i zaštite podataka. Europskoj uniji imamo sustav koji želi osigurati visoku razinu zaštite, a istovremeno e, želi ostati otvoren prema transferu podataka. I u tom kontekstu se borimo sa digitalnim protekcionizmom. Imamo dakle tu i er, dakle o, situaciju u kojoj razmatramo i propise koji se bave skladištenjem podataka i tako dalje. U tijeku su bilateralni i multilateralni pregovori, tu su pregovori sa VTO-om o e-trgovini. To su horizontalne odredbe kojima se odbacuju dakle protekcionističke mjere, a zadržava se regulatorna autonomija, dakle stranaka. Mi smo tu odlučni i naše stajalište je da se ne može pregovarati o temeljnim ljudskim pravima u instrumentima trgovine i zato je potrebno koristiti i formulacije koje će to odražavati. Moramo se dakle boriti protiv e, mjera koje nemaju nikakve veze sa zaštitom podataka, gdje se zaštita podataka koristi kao izlika. To također pokazuje da različiti instrumenti mogu komplementirati, dakle imati komplementarnu ulogu. E tu izvlačimo dakle i neke pouke iz ovih prvih godinu i pol dana korištenja GDPR-a, a tiče se konvergencije. Ona se doista u ovom području događa i to je nešto što pozdravljamo zato što u nekim drugim e, sektorima na globalnoj razini vidimo divergenciju, dakle čak i konfliktni pristup, a ovdje imamo na dijelu dakle povećanu konvergenciju to je konvergencija koja se isplati, koja donosi dobrobit kako nama, tako i našim međunarodnim partnerima. Međutim, tu nedostaje jedno poglavlje, a to je poglavlje suradnje kada je riječ o tijelima provedbe zakona. Događaju se velike krađe podataka, upadi u baze podataka, zloupotreba podataka. I to utječe na građane, na milijune ljude istovremeno u različitim jurisdikcijama. I nema smisla da u slučaju Facebook i Cambridge Analytica da naše, naša tijela za zaštitu podataka ne surađuju više sa drugim sličnim tijelima u svijetu koja istražuju isti taj slučaj, dakle u isto vrijeme. To je nešto što postoji u nekim drugim regulatornim područjima kao što je primjerice područje konkurentnosti. Ali ukoliko želimo imati učinkovitu provedbu, kao što je rekao kolega Olivier Mikolo, ne potrebno imati učinkovitu provedbu, dakle, i u području i kod kuće, a kada se nosimo sa ovako važnim e, incidentima i krađom podataka, onda je potrebno još bolje surađivati, primjerice u Europskoj uniji sa stranim tijelima za zaštitu podataka. Imamo tu članak 50 iz uredbe o GDPR-u koji možemo koristiti. On nam omogućava dakle, da razvijamo i promoviramo dakle, ovu vrstu suradnje. I na koncu, koji je međunarodni aspekt ove evaluacije koju priprema Europska komisija? Evaluacija će se fokusirati na jedan važan aspekt, a to je odluka o primjerenosti koja treba biti usvojena pod prethodnim okvirom, to je direktiva 1995. Tijekom tih 20 godina od kad je donesena i otkad se primjenjuje direktiva o zaštiti podataka, mi smo usvojili čitav niz odluka koji se tiču primjerenosti. Mi smo donijeli 11 takvih odluka koje se tiču čitavog niza zemalja. Primjerite, tu su Kanada, Novi Zeland, Argentina, tek da vam dam neke primjere i ta odluka se donosi u određenom trenutku. Riječ je o za, na koji način osigurati zaštitu podataka na zadovoljavajućoj razini u nekoj trećoj zemlji. Neke od tih odluka su dosta stare, imaju 20 godina, primjerice Švicarska, Kanada, one su bile među prvima i GDPR sada traži evaluaciju je li naša ocjena stanja u to vrijeme i dalje nešto što vrijedi. Dakle, tu uzimamo u obzir dva aspekta. O tome ćemo izvijestiti vas i vijeće. Što se dogodilo od kad smo usvojili tu odluku? Je li došlo do zakonodavnih promjena u tom u toj zemlji je li došlo do, od razvoja sudske prakse koja se bavi tim pitanjima i tako dalje. Dakle, kako taj sustav funkcionira u praksi. Ne interesira nas njegova teorija, već praksa i osvježavanje dakle, podataka o tom sustavu. Drugo, po prvi put ćemo ocijeniti aspekt koji nismo ocjenjivali u doba kad je ova direktiva usvojena, a koji smo dobili na temelju e, sudske prakse dakle, u Europskoj uniji, primjerice slučaja Šrems, a to je praćenje životnog ciklusa podataka. Dakle, ne ocijeniti samo zakonske odredbe koje se primjenjuju kod e, prikupljanja podataka, već, vidjeti koje su uvjeti i klauzule koje se primjenjuju kada javna tijela pristupaju tim podacima, primjerice u slučajevima koji se tiču nacionalne sigurnosti i provedbe zakona. Dakle, tu je, to je ocjena kojom ćemo dopuniti našu ocjenu samog ovog objašnjenja vam je jasno da je riječ o složenom postupku. Imamo 11 zemalja koje su sada u tom postupku. Ostavit ću sada po strani ovaj privacy shield koji se tiče primjerice SAD-a. I s ovime bih zaključio. To je ono dakle, što ćemo predstaviti Europskom parlamentu. Dakle, mislimo li osiguravaju li te zemlje primjerenu razinu zaštite podataka, dakle to znači jedan ekvivalent zaštite podataka kao Europskoj uniji. Ukoliko to nije slučaj, trebamo predložiti mjere kako to popraviti. Da li, dakle, da li izmijeniti odluku o primjerenosti ili povući tu odluku koja se tiče određene zemlje. To će biti, dakle, dones, takva odluka će biti donesena na kraju postupka evaluacije. I proći ćemo dakle, postupak koji je predviđen GDPR-om. To je mišljenje e, odbora za zaštitu podataka, potom postupak komitologije, te nadzor od strane Europskog parlamenta. Kao što vidite, pred nama je dosta posla, ali htjeli smo vam reći da ćemo doći kod vas na proljeće sa što više podataka kojima budemo raspolagali i oni će biti što je preciznije mogući. Hvala vam. Hvala vama gospodine Đankarelli na izlaganju i otvaram raspravu. Imamo zahtjev za riječ od zastupnika Morica. Izvolite. Hvala predsjedavajuća i hvala Europskoj komisiji na ovome izvješću. Hvala što ste nam prezentirali bilateralni dijalog sa državama članicama. Govorili ste da se vodi bilateralni dijalog o neovisnosti tijela za zaštitu podataka. Dakle, to je doista vrlo važno pitanje kao i pitanje resursa, je lako. ne raspolažemo dovoljnim resursima, sve će ostati po starom. Vi imate dosta iskustva sa starom direktivom eh, i nije bilo eh, provedbe kaznenog prava i eh, mnoge države članicama je potrebno, su potrebna dodatna sredstva za njihov rad jer e, inače ovo slovo na papiru nikada neće postati stvarnost. 37% nedostaje u Italiji, Rumunjskoj, u Rumunjskoj čak 97% e, ispričava se. A mislim da sve države članice moraju osigurati da tijela doista imaju dostatna sredstva kako bi mogle izvršavati svoje ovlasti Zašto Europska komisija još uvijek smatra da dijalog s tim eh, državama članicama jest dostatan? Kada ćete konačno nešto učiniti? Kada ćete uvesti postupke zbog kršenja eh, prava protiv država članica koje se ne pridržavaju svojih obaveza? I eh, zanima me prije nego li što započnete sa e, radom u svipnju, da li ćete dati uvid u e, pregled resursa kako bismo doista vidjeli kakva je situacija. Hvala na vašem pitanju. Mislim da je Europska komisija spominjala resurse u komunikaciji o glavnoj uredbi o zaštiti podataka i to prije nego što je uredba stupila na snagu. Gospođa Jurova je informirala sve ministre. Što smo utvrdili? U međuvremenu je više resursa koje su tijelima na raspolaganju. Naravno da će oni uvijek reći da im je potrebno još više, ali mogli smo vidjeti da postoji znatan porast. Drugo pitanje je neravnoteža između država članica koju ste i vi spomenuli. Rekli ste da e, primjerice u Italiji nedostaju sredstva i koliko ja znam 170 osoba je sada dodatno zaposleno. Naravno, to ima veze i sa bruto domaćim e, proizvodom. Nije lako uspoređivati, jer neka tijela se nalaze u posebnoj situaciji, primjerice Irska jer u Irskoj, kao što znamo, e, imaju svoje sjedište mnoge tehnološke firme, pa tako i u Luksemburgu. Dakle, puno je međunarodnih poduzeća i stoga je procjena doista složena. I upravo o tome smo razgovarali i u sklopu bilateralnog dijaloga. Poslali smo različite upitnike tijelima kako bi naznačili koji su njihovi resursi. Mogu vam reći da je i taj element vrlo važan i ima prioritet. Dakle, neovisnost i dostatna opremljenost sredstvima. Hvala vam. Ne znam imali pitanja od strane drugih zastupnika. Koliko ne, onda imam ja za vas e, dva brza pitanja. Hmm. Moje pitanje se nadovezuje na ono što ste već odgovorili sada, gospodine Mikol. Vi ste govorili o potrebi nastavka ove e, revizije. Riječ je dakle o promatranju faze provedbe. Tu tražite veću dosljednost. Vi ste rekli da jedna država nije još usvojila odgovarajući zakonodavni okvir, a među drugima postoje značajne razlike. Pa me zanima što se može poduzeti, osim ovog upućivanja sredstava, što, može učiniti Europska komisija, što možemo učiniti mi da bismo uniformirali stvari da bi se ostvarila bolja primjena GDPR-a u državama članicama. I potom, još jedno pitanje za gospodina Đankarelija, ali prije svega bih htjela čuti vaš odgovor. Hvala. Thank you, thank Hvala na vašem pitanju. u našem izvješću, odnosno u našoj komunikaciji koju smo objavili u svibnju zajedno sa izvješćem o multi-stakeholder skupini, govori se i o dosljednosti zakonodavstva i o njezinom značaju. Dakle, potrebno je diferencirati temeljna uredba ostavlja manevarskog prostora državama članicama, primjerice kada je riječ o pristanku ili o digitalnim uslugama, a države članice imaju mogućnost korištenja fleksibilnosti, što su i učinile. U budućnosti Dakle, za nekoliko godina kada ćemo revidirati GD PR ćemo upravo e, se vratiti na taj element, element fleksibilnosti. To je bio to je bila i tema pregovora, što je bilo jako dobro i tu doista možemo smanjiti fragmentiranost, ali fragmentiranost je nažalost sastavni dio GDPR-a. S druge strane, postoje i neka odstupanja od osnovne uredbe koja nisu E, dopuštena i zajedno sa državama članicama trenutačno razmatramo ne samo općenite zakone, već i zakone specifične za pojedinačne sektore. I u okviru tog dijaloga naša je namjera da se, nakon što se usvoji dotični zakon, da se u određenim područjima više ne daje taj manevarski prostor državama članicama. Dakle, to je to što se tiče zakonodavstva. A druga razina je provedba. I tu e, dolaze na red tijela za zaštitu podataka. Mala i srednja poduzeća sve se više žale jer e, primjerice pojedinačne države imaju, daju različite odgovore, a za to za njih znači pravno nesigurnost i donosi im probleme. Stoga se mi zalažemo za to da bude više smjernica od strane tijela za zaštitu podataka. Ne mislim na nacionalna tijela, nego mislim na europsku razinu kako bi im zajednički tumačili kako bi zajednički tumačili e, određene probleme, odnosno određene nastale situacije. Osim toga, moramo inzistirati na uvođenju kodeksa za ponašanje i na njegovom pridržavanju. u tom području mi koji smo odgovorni za provedbu e, želimo vidjeti da se ta uredba doista i primjenjuje. I mislim da će to biti od velike koristi MSP-ovima i to je svakako u interesu dosljedne provedbe. Hvala vam na odgovoru. Vi ste govorili, gospodine Đankareli, o međunarodnoj dimenziji. Imam tu jedna tema koja mi je kao osobi koja dolazi iz Italije poprilično važna, to je tema suradnje. Suradnje među tijelima, dakle, se je od uvijek bilo od izuzetno velike važnosti. Vi ste govorili u suradnji dakle tijela koja se bave zaštitom podataka, ali čini mi se da se tu još mnogo toga mora napraviti da bi se ta suradnja poboljšala. Ona je od ključne važnosti. Vi ste spomenuli neke sektore kao što je e-trgovina. To je novi sektor, on se sve više razvija, sve više uključuje naše sugrađane i zato je zaštita podataka ovdje od ključne važnosti i zato je ključne važnosti dobra suradnja tijela koja se bave zaštitom podataka. Pa me zanima kako možemo poboljšati, poduprijeti suradnju među tim tijelima i to na međunarodnoj razini. Puno hvala na vašem pitanju. Rekao bih da je to doista jedno od ključnih pitanja i za nas. Zaštita podataka ne smije biti samo slovo na papiru, nego je to nešto što moramo i provoditi. Jer to je druga strana iste medalje. Dakle, to je jednostavno neizostavno. I prvo to moramo učiniti u Europi, ali i šire. Potrebno nam je veća dosljednost među e, sustavima, dakle treba nam jedan e, zajednički regulativni sustav, i na taj način ćemo stvoriti i povjerenje. Vi imate iskustva upravo u području E, kaznenih postupaka, kaznenog progona. Vi znate da tužitelji različitih zemalja moraju surađivati i ako su pravila jednaka, onda će to naravno olakšati njihovu suradnju, a tako i zajedničke istrage. A upravo tako je i u ovome slučaju, dakle, kada sam govorio o konvergenciji, odnosno dosljednosti, o konvergenciji e, zakona. Zatim stvaranje osvještenosti, odnosno podizanje razine osviještenosti, prije svega kada je riječ o velikim koncernima iz drugih zemalja, iz trećih zemalja. Zato ovdje moramo objediniti sustave. Nama je važno da u određenim regijama, primjerice u Latinskoj Americi, E, pratimo što se događa. Tamo vidimo da se e, pokušava organizirati sustav na regionalnoj razini, a i nama je to dosta dobro poznato. moramo osim toga postići učinak multiplikatora između različitih regionalnih mreža primjerice kada se radi o Latinskoj Americi ili Ibero e, mreži i pitali ste što možemo konkretno učiniti. Uredba o zaštiti podataka predviđa mogućnost da Europska komisija vodi pregovore, da sklapa, odnosno pregovara međunarodne sporazume koji doista e, imaju za cilj e, multilateralne sustave i mi smo se također e, povezali sa odborom e, za zaštitu podataka kako bi mogli uskoro započeti pregovore. Kratkoročno, što je naš kratkoročni cilj? Želimo e, osnovati akademiju za zaštitu podataka. Može to se zvuči malo abstraktno, ali mi doista želimo različita tijela za zaštitu podataka diljem Europe povezati kako bi ona onda mogla razminjivati najbolje prakse, informacije, iskustva, instrumente za tumačenje pravnih propisa i tako dalje. to možda nije neka novost da ljudi međusobno komuniciraju, ali znamo li mi doista s kime komuniciramo, a to je od velike važnosti da to znamo. A postoje neke druge zemlje, primjerice Brazil, koje su i tekako zainteresirane da vide kako tijela funkcioniraju kod nas, kako rade. I to bi onda isto bilo dijelom ove spomenute akademije, takva razmjena. Tijela za zaštitu podataka bi na taj način isto tako imale platformu gdje bi mogle konkretno surađivati i mislim da su sredstva već osigurana, tako da ćemo idućih nekoliko mjeseci započeti sa konkretnim radom. Nadam se da sam barem djelomice odgovorio na vaša pitanja. Hvala vam, ja zahvaljujem našim gostima, gospodinu Mikoru, gospodinu Đankareliju, hvala na njihovim izlaganjima. Evo, čuli smo kako napreduje postupak evaluacije primjene GDPR-a i hvala vam na iscrpnim odgovorima na naša pitanja. Hvala vam još jednom na gostovanju i hvala na brojnim dragocjenim informacijama. Sada ćemo imati kratku stanku jer će iduću tečku, točku e, dnevnog reda voditi naš predsjednik Lopez Aguilar. Thank you for remaining faithful to the work progress of the... Uh, Hvala što ste došli na sastanak. Ovo je zadnja točka dnevnog reda. Imamo još sat vremena na raspolaganju do pola šest. A naša tema jest naknadne mjere vezano uz vladavinu prava u Mađarskoj. Svi vi znate o čemu se e, radi i tu je s nama i predstavnica vijeća finskog predsjedanja vijećem i ona će nam reći kakva je situacija vezano u Mađarskoj kada je riječ o poštivanju članka 7. Znate da je parlament zatražio da se i njega konzultira u tom postupku. Ne postoje pravni prigovori, a ni pravna obveza da se sasluša Europski parlament. Dakle, kada se radi o temi koju je inicirao Europski parlament, pogledajmo kakva je trenutačna situacija, što će nam reći gospođa Marija Slaki, predstavnica vijeća. I ja bih vam sada dao deset minuta riječ kako bi mogli raspraviti i sa zastupnicima. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici odbora Libe, dame i gospodo, dragi prijatelji. Krenuo bi od toga što, ću zahvaliti predsjedniku, ovog odbora, gospodinu Lopez Aguilaru, kao i gospođi Delbo Škorfield, koja je izvjestiteljica za prijedlog Europskog parlamenta o Mađarskoj na ovom pozivu da dođem k vama i da vas obavijestim o stanju stvari što se tiče postupka prema članku 7. i Mađarsku. Kao što znate, vladavina prava je jedan od prioriteta predsjedanja Finske vijećem Europske unije i ja doista smatram da je to i prioritet za cijelu Uniju. Poštivanje temeljnih vrijednosti je apsolutno neophodno ako Europska unija želi biti učinkovita, ako želi da ju drugi prihvaćaju i ako želi biti vjerodostojna. Postupak prema članku 7. je jedan od alata koje imamo na raspolaganju, od različitih alata koje imamo, od tog spektra alata i tijekom našeg predsjedanja pokušali smo napredovati u toj raspravi o tome kako da još i više razvijemo taj spektar alata u cijeloj cjelini, uključujući dijalog o vladavini prava, izmjenu najboljih praksi i preventivne mjere. Mislim da se svi slažu da bismo trebali dati prednost pozitivnim preventivnim instrumentima kada god je to moguće. Dame i gospodo, istodobno smo napredovali po pitanju postupka prema članku 7. onako kako smo to smatrali potrebnim i primjerenim prema stajalištima većine država članica u vijeću. U slučaju Mađarske je to značilo da smo organizirali prvo saslušanje na sastanku vijeća za opće poslove u rujnu. E, prošlo je skoro godinu dana od kad smo dobili obrazloženi prijedlog Europskog parlamenta i stoga smo smatrali da je doista krajnje vrijeme da održimo prvi prvo saslušanje. To prvo saslušanje bilo je općenite prirode i e, uključivalo je sve teme e, koje smo imali u prijedlogu parlamenta. To je također dalo priliku i Mađarskoj da ju se čuje, što je naravno vrlo važno. kao što stoji u e, standardnim pravilima rada kojeg je vijeće u u, e, rujnu, e, u srpnju, na početku prvog saslušanja je finsko predsjedanje izvijestilo vijeće o kontaktima s parlamentom i o stajalištu parlamenta. Kako bi se pripremili za to izvješće, naši su ministri za europske poslove organizirali neslužbeni sastanak sa predsjednikom Libra i sa izvjestiteljicom zajedno sa budućim predsjedanjima vijeća e, koji su Hrvatska i Njemačka. Nakon tog izvještaja u vijeću smo zatim pozvali Mađarsku da nam predstavi svoje mišljenje o e, izvještaju parlamenta u celini pravo države članice o kojoj se radi, da ju se sasluša e, u vijeću je e, važan dio postupka prema članku 7. stavku 1. ugovora o Europskoj uniji. Osim toga, vijeće je na ljeto usvojilo pravila rada u kojima se e, kaže da treba mnogo vremena pružiti državi o kojoj se radi kako bi mogla objasniti tijekom prvog saslušanja svoje stajalište. Na kraju saslušanja su druge države članice imale priliku postaviti Mađarskoj pitanja. I posebice su se onda tu spomenule sljedeće teme. Akademske slobode, medijske slobode, korupcija, sloboda izražavanja te nezavisnost sudova, to je pravosuđa. Vrlo mi je drago čuti vrlo mi je drago što mogu reći da je saslušanje održano u jednom konstruktivnom duhu i na kraju rasprave je predsjedanje onda e, zaključilo na, jednom, na jednoj postupovnoj noti rekavši da će vijeće se nastaviti i dalje baviti time. E, o e, događajima do kojih je došlo nakon toga mogu vam što s toga tiče reći da je jučer Kore odlučio da će održati drugo saslušanje sa Mađarskom i to 10. prosinca na sastanku e, Vijeća za opće poslove. E, saslušanje će se pripremiti još detaljnije sljedeći tjedan na Koreperu. E, ovog puta mislimo imati tematsko saslušanje i Koreper će morati izabrati nekoliko ključnih tema za to saslušanje kako bismo onda imali jednu dubinsku raspravu koja će se više ticati samog sadržaja. Na kraju bih htjela reći da se finsko predsjedanje slaže s time da vijeće treba biti dobro informirano o tome kako su stališta parlamenta e, tijekom čitavog procesa. Jer je ovo na kraju krajeva postupak kojeg je i pokrenuo Europski parlament. I vrlo mi je drago naravno čuti danas e, stajališta iz odbora Libe kako bi onda to mogli prenijeti tijekom sljedećeg saslušanja natrag vijeću. I stoga, dame i gospode, evo ovo je stanje stvari što se tiče tog postupka. Imali smo konstruktivne rasprave i nadamo se da ćemo moći nastaviti u tom duhu, jer čvrsto smatramo da je vladvina prava na kraju krajeva nešto što ujedinjuje države članice Europske unije te građane Europske unije. Još jednom bih htjela zahvaliti odboru te posebice gospodinu Lopezu Aguilaru i gospođi Delbos Corfield na dobroj suradnji i mi smo spremni nastaviti e, usko surađivati s vama, surađivati s vama što se ovoga tiče. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospođo Rislaki. A sad predlažem da čujemo prvo nešto od naše izvjestiteljice koja je zadužena za ovo osjetljivo pitanje. To je gospođa Delbo. Izvolite. Imate riječ? A, ispričavam se, vaše ime je Delbo Corfield. Dajem vam riječ, recimo, imate tri, pet minuta kako bi onda mogli imati e, još vremena za ostale kolege koji se žele javiti za riječ. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče odbora Libe. Hvala i vama, predsjednice finskog predsjedanja, što ste ovdje. Ja vam ne zahvaljujem samo zbog toga što ste ovdje danas s nama, već isto tako vam i zahvaljujem na onome što ste napravili u proteklih nekoliko mjeseci. Mislim da vam svi možemo zahvaliti. Ovdje prisutni zastupnici, civilno društvo u Mađarskoj, drugi nacionalni parlamenti te države članice. Vi ste pokazali da ste mudri, da ste hrabri i kad kažem te riječi doista to i mislim. Mislim da to nije bilo očito pozabaviti se s tim dosijom i kada ste e, došli je vijeće na neki način e, to stavilo na stranu. Ono nije odgovorilo e, parlamentu. Parlament je isto tako bio hrabar i izglasao je to izvješće, a nismo dobili reakciju. Komisija i vijeće nisu obavljali svoj posao i vi ste e, uspjeli brzo i učinkovito djelovati, bili ste isto tako vrlo inteligentni u tome, uspjeli ste usuglasiti sve različite dionike koji se bave s tim dosijom i to u jednom kontekstu koji nije bio vrlo lagan, zato što je ovo i dalje e, Europska unija koja vrlo funkcionira na međuvladinoj razini, koja nije federalistička i da države članice e, prosuđuju o jednom svom pandanu, to je jedna premijera članak 7. kada je parlament pokrenuo taj članak protiv Mađarske, to je onda bio, bilo nešto bez presedana i kada ste ovo saslušanje organizirali u Runju, to je također bilo nešto bez presedana i stoga je tu, za to trebalo eh, mnogo hrabrosti i eh, diplomatske snage. U nekim trenucima protiv nekoliko mjeseci ste uh, rekli da se bojite da nećete moći sve ovo postići kada smo zajedno surađivali i mislim da je to isto tako jedan, jedno veliko postignuće na kojem vam čestitamo. Bravo. No, parlament i dalje nema svoju pravu ulogu u tom postupku ona interinstitucijska dimenzija još uvijek ne postoji što se toga tiče, dakle prisustvo e, parlamenta nije e, dovoljno tu, članak 13. stavak 2. kaže da svaka institucija treba raditi sukladno ugovorima, sukladno postupcima, uvjetima i ciljevima e, koje tu imamo, a da između sebe trebaju surađivati na jedan lojalan, vjeran način. A što se tiče tog dosija, ta suradnja nije bila lojalna postupak prema članku 7. koji je pokrenut protiv Poljske. Tu vidimo da imamo e, naše prisustvo u svakoj etapi, e, na svakom stadiju, a kod ovog dosija to nije tako. To je šteta što se tiče interinstitutske suradnje, što se tiče poštivanja parlamenta. Mi smo kad kad uvrijeđeni kao zastupnici parlamenta zbog toga, ali to je isto tako i šteta zato što smo mi u ovom parlamentu e, što sam ja radila, ali su tako i predsjednik odbora Libe, pa i drugi zastupnici koji su ovdje prisutni, radili mnogo na tome. Na tome smo radili proteklih deset godina čak. Mi imamo veliku ekspertizu, mi znamo mnogo o tom dosjeu i šteta što e, ne iskorištavate više naše znanje tijekom saslušanja i u vijeću. To bi svakako doprinjelo do toga da napredujemo više, da se još i e, bolje stvari objasne drugim državama članicama i stoga je to rad s kojim bismo trebali nastaviti. Znam da ste to pokušali, znam da će to i drugi nakon vas pokušati napraviti, znam da se i parlament treba još i više boriti za to, ali parlament treba više uključiti e, u sam taj postupak. Taj postupak se neće zaključiti sa tim drugim saslušanjem u prosincu, iako je jako dobra vijest to što će se održati to saslušanje, zato što se situacija nije poboljšala u Mađarskoj po različitim elementima. Finsko, Hrvatsko i Njemačko e, predsjedanje, nadam se, će se svi pozabaviti tom temom, jednako odbjeno kao i vi sada. Europska komisija je parlament i vijeće, svi su se angažirali što se tiče vladavine prava, što se tiče dugoročnih mehanizama i preventivnih postupaka. Govorili ste o prevenciji, da, prevencija do nje trebalo doći prije. Danas smo suočeni s jednim problemom vezano uz ovaj postupak prema članku 7. ovako kako smo ga pokrenuli. Dakle, nemamo okvir za to, ne znamo kad će se taj postupak zaključiti, nema nikakve sankcije predviđene, nema čak niti nikakve metode. Vi s vaše strane radite, ali to mi naše, ali to nije dovoljno. Trebali bismo svi raditi u službi europske demokracije kako bi posvuda na cijelom teritoriju Europske unije trebalo vladati vladavina prava, demokracija i poštivanje temeljnih prava, zato što nema europske demokracije ako nema demokracije doista u svakoj državi članici Europske unije. Zastupnici Europskog parlamenta su predstavnici građana, predstavnici civilnog društva i u tom smislu bi se nas trebali još i više uključiti u to. Već 14 mjeseci je prošlo od kad je dvije trećine parlamenta na plenarnoj sjednici usvojilo to izvješće. E, to je velik znak hrabrosti za ovaj parlament, posebice kada sad i onima koji dolaze iz te iste stranke kao i stranka koja je na vlasti u Mađarskoj. Vijeće je provelo prvo saslušanje gotovo godinu dana nakon što smo 16. E, rujna prošle godine usvojili u izvješće. U prosincu ćemo imati drugo saslušanje, što znači da sada se situacija i dalje, nažalost, pogoršava kada se radi o nekim temama. Nedavno, evo u ponedjeljak, je došlo do otvaranja sveučilišta u Beču, zato što se to sveučilište malo e, preseliti iz Mađarske u Beč. To je još jedan dodatni znak e, situacije koja se sve više pokušava i koje se ne poboljšava. Situacija se nije popravila što se tiče zavisnosti pravosuđa, koncentracije medija, akademske nezavisnosti, nekih drugih pitanja, primjerice vezanih uz migrante. To su sve teme koje nas jako zanimaju, ne samo nas, to je sve važno i za samu Mađarsku, zato što je i domino efekt moguć i ono što se događa u Mađarskoj se tiče sve, svih nas, ja može imati utjecaj na cijelu Europsku uniju, ali i zato što Mađarska u vijeću blokira napredak po pitanju drugih dosija i s time ću zaključiti primjerice. Izuzetno je e, šteta da vijeće nije moglo napredovati oko prijedloga vezano uz godišnje izvješće o vladavini prava za pojedine države, što nije moglo napredovati e, vezano uz neke druge prijedloge prijedloge e, kada se radi o mehanizmu vladavine prava. Poljska i Mađarska to e, svaki put blokiraju i trebamo izaći iz te slijeve ulice kako bi e, dobili doista jedno poboljšanje za cijelu Europsku uniju. Hvala. Hvala vam gospođa Delboš Korfield. Sada predlažem da čujemo nešto od zastupnika koji su ovdje. Gospođa Spurek. Vi ste prva. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ovi najnovi politički razvoj u Mađarskoj su doista zabrinjavajući. A moja kolegica iz Zelenih je to već rekla, tek nedavno, nakon više od 25 godina što je to sveučilište radilo u um, Budapestu, sada se sveučilište moralo prebaciti u Beču i Mađarska je spriječila ratifikaciju sporazuma koji bi dopustilo sveučilištu da nastavi raditi u uh, Budimpešti prema jednom zakonu iz travnja 2017. godine o stranim kampusima. Europska unija se bavila pitanjem vladavine prava od izbora 2010. godine tamo i usvojilo je pet rezolucija. To jasno nije funkcioniralo i zbog toga je gospođa Sargentini pozvala cijeli Europski parlament 2018. godine da se pokrene članak 7. za Mađarsku. No od tada vijeće nije slijedilo preporuke parlamenta. To je učinilo tek, učinilo tek sada i to je jedan dokaz toga da članak 7. nije učinkovit. I to znači da postoji jasna potreba da nam je potreban jedan paralelni mehanizam koji bi bio učinkovitiji od postupka prema članku 7. Želim također dodati da u potpunosti podržavam tu inicijativu da se zatraži pravno mišljenje pravne službe parlamenta o tome kako bismo utvrdili sljedeće moguće korake. I to je dakle nekoliko komentara od mene kao izvjestiteljice u sjeni za ovo pitanje. Hvala. Mrs. Hvala vam gospodo Štugaru. U ime kluba Renew vi ste također izvjestiteljica u sjeni. Hvala vam gospodine predsjedniče. Kao prvo bih željela čestitati finskom predsjedanju zbog toga što je vladavina prava bila jedan od glavnih prioriteta tog predsjedanja i to smo mogli vidjeti i tijekom prvog saslušanja prema postupku članka 7. u Mađarskoj. Ta pozitivna dinamika nadam se će se nastaviti sa ovim sljedećim saslušanjem u prosincu, ali isto tako i nakon toga kada dođe do hrvatskog predsjedanja. Kao izvjestitelj u Sjeni u ime kluba Renew za ovaj dosje, moram reći do duše da sam razočarana zbog toga što je Europski parlament koji je po prvi put u povijesti pokrenuo taj postupak prema članku 7. E, za Mađarsku, što nije dobio pravu sudjelovati e, na e, saslušanju pred vijećem za opće poslove u Rujnu. Ja sam čula argumente vijeća da prisustvo parlamenta nije izričito predviđeno, da to ne zahtijevaju niti ugovori, niti poslovnik vijeća, ali mene to baš potpuno se ne uvjerava. Za europske institucije i tijela poput Europske središnje banke postoje već presedani da sudjeluju u e, različitim postupcima vijeća i nadam se da ćemo dobiti jasniju sliku o tome kada dobijemo mišljenje koje smo zatražili od pravne službe Europskog parlamenta te želimo osvrnuti na ono što je moja kolegica malo prije rekla o članku 13. koji obvezuje sve institucije da e, rade u duhu e, ozbiljne iskrene suradnje. Mi smo naše stajalište izrazili 12. E, rujna 2017. godine kada smo s velikom većinom usvojili rezoluciju. Prošlo je više od godinu dana od kad je pokrenut e, članak 7. a nije se mnogo toga dogodilo. Mislim da je ovo doista jako zabrinjavajuće zato što postoji rizik da, se, da će se podrivati vredoslovnost parlamenta na taj način, a isto tako i vijeća. Ako dođe do kršenja europskih vrijednosti, ako onda se to tako lako svača. Još je i više zabinjavajuće od toga što iako je pokrenut postupak eh, prema članku 7. to nije doprinjelo tome da se vladavina situacija popitno vladavine prava u Mađarskoj još dodatno ne pogorša. I dok smo mi ovdje zakopani u našim postupcima i dok ne vidimo nikakve izglede, svaki dan čujemo da postoji pritisak na novinare i da postoji sve manje medijske slobode. I kao što smo nedavno vidjeli na jednom saslušanju u odboru Libe, da postoji sustavno zatvaranje prostora za sudjelovanje civilnog društva, eh, čak i vezano za jedan događaj kojeg je jedan od naših zastupnika iz Mađarske pokušao organizirati. Ako se dobro sjećam, moji kolege su o tome nas uvijestili. Netko je rekao da je jedini prostor koji je tu za medije, za civilno društvo, gdje se mogu slobodno izraziti e, danas u Mađarskoj, da je to sud, da je to jedini prostor gdje mogu slobodno govoriti o onome što se događa a prije nekoliko dana smo vidjeli izvješće od Amnesty Internationala za Mađarsku gdje se e, govorilo o tome da postoji jedan zakon iz 12. studenog vezano uz e, ombudsmana koji e, još više dovodi u pitanje zavisnost pravosuđa. Moramo riješiti to sustavno kršenje europskih vrijednosti. Stoga vrlo konkretno. Što vi mislite kakvi su sljedeći koraci kako bi brzo napredovali po pitanju ovog dosije i kao drugo? Vidjela sam odgovore finskog predsjedanja na e, pismo e, kojeg smo im uputili i koliko vidim trenutno 10. prosinca nismo predviđeni da budemo prisutni na tom sastanku na saslušanju. Postoji li mogućnost da mi predložimo neke teme za saslušanje 12. barem, jer mislim da bismo mogli onda to napraviti i možemo li isto tako tijekom saslušanja predstaviti tamo jedan dokument sa našim prijedlozima o tome kako nastaviti dalje. Hvala vam lijepa. Hvala. sada ćemo dati riječ ostatku zastupnika koji su se javili za riječ, onda ćemo čuti vaš odgovor. Zastupnik Hidvegi, izvolite. Puno hvala što ste mi dali riječ. Ja ću govoriti na mađarskom. Dakle, hvala što ste mi dali riječ. Vladavina prava u Mađarskoj s time nema nikakvih problema i e, to je temelj e, našeg članstva u Europskoj uniji. Ono što nam zadaje glavobolje je zlouporaba vladavine prava u slučaju s Mađarskom i tu se zastupaju politički interesi i e, napada se Mađarska i to od strane ljevice. Mađari E, ne žele migrante mm, i žele zaštititi svoju kršćansku kulturu. Mi e, ne primjenjujemo dvostruka mjerila kao što nas se optužuje. Vladavina prava, odnosno navodno kršenje vladavine prava u Mađarskoj je nešto čime se optužuje Mađarska i e, mislim da je u ovoj fazi sada vijeće najznačajnije više. Europski parlament tu nema glavnu ulogu i žele se postići da se e, Mađarska više ne može aktivno uključivati e, u sastanke vijeća i mislimo da je to protivno pravo. Puno hvala. I second floor Sljedeća riječ ima zastupnica Insir. Hvala vam, hvala našim gostima iz finskog predsjedništva. Moje pitanje je što je sljedeće na rasporedu. Rekli ste saslušanje, ali što se uzima u, u obzir kao sljedeći korak nakon toga? Bez obzira na ovo što je rekao kolega iz mađarskog Fideša, premijer Orban e, šteti demokraciji, krši vladavinu prava i šteti takozvanom evropskom načinu života, odnosno temeljnim pravima, rekla bih. Prema izvješću Freedom House-a, indeks demokracije veli da u Europskoj uniji imamo neslobodnu demokraciju i to po prvi put u povijesti Europske unije. Imamo mehanizme kako bismo se osigurali da sve države članice poštuju temeljna načela i slobode u trenutku kada postaju članice, ali nemamo tako snažne mehanizme kada su jednom one već članice. Europski parlament po drugi put sada ističe jasno stajalište, želi vidjeti načelo uvjetovanosti koje je povezano sa korištenjem sredstava iz proračuna i imamo rasprave u vijeću na tu temu i pripremali vijeće ukoliko dođe do potrebe za tim da koristi mehanizam kvalificirane većine kako bi se prihvatilo ovo, ovaj, kako bi se prihvatio ovaj mehanizam eh, uvjetovanosti. Doista je sramotno da Mađarska dobije milijune, milijarde eura iz proračuna, a istovremeno šteti demokraciji, šti, krši ljudska prava, krši vladavinu prava, a ne preuzima nikakvu odgovornost za zajedničke izazove i šteti našim temeljnim načelima. Hvala, zastupnik Zastupnica Dobre. Speak Hungarian. Köszönöm szépen Hvala što ste mi dali riječ, gospodine predsjedavajući. Odgovorila bih na pitanje koje je postavilo nekoliko zastupnika. Da li se promijenila situacija u Mađarskoj u proteklo vrijeme? 13. listopada Orban Viktor je doživio poraz na lokalnim izborima i stoga su mnogi postavili pitanje može li se on promijeniti, hoće li shvatiti da njegova kampanja kojom potiče mržnju i svuda traže neprijatelje, da ona u stvari uništava Mađarsku. I mogu vam reći da smo nekoliko dana doista mislili da, lijepo je govorio o demokraciji, o prihvaćanju izbornih rezultata, čak je pozvao i e, gradonačelnika opozicije na sastanak, no u tom trenutku on mu je zabio nož u leđa i predložio je novi prijedlog e, zakona u kojem se još više ograničavaju i onako dosta ograničena prava lokalnih samouprava. No na nikad neviđen način se isto tako i ograničavaju um, novinari u mađarskom parlamentu te stoga ne mogu izvršavati svoj posao. To se još nikada nije dogodilo. I ako doista <laughs> želite shvatiti Orbana, onda ćete vidjeti, onda e, morate e, shvatiti e, što se događa u mađarskom pravosuđu, kakve promjene se događaju. što su nam obećavali da neće mijenjati pravosudni sustav ako to nije u skladu sa europskim normama, no mogu vam reći da uz drugi naziv, pod drugim nazivom su oni to ipak učinili i mislim da će uskoro i vrhovni sudovi svi biti pod njegovim utjecajem. I proteklo je malo više od mjesec dana od tih lokalnih izbora i kada pomislim na to da e, je njegova stranka stalo komentirala da nema nikakvih problema sa vladavinom prava u Mađarskoj E, sada čak i argumentiraju da ni ne postoji e, pojam pravne države i stoga se ona ne može e, ni spominjati i mislim da je to doista absurdno. Ono što želim reći je da ne, nemojte dopustiti da Orban Viktor već po tisućiti puta vas prevari. Nemojte dozvoliti da radi ono što već radi proteklih deset godina. Mi u Mađarskoj ćemo činiti sve kako e, nas više ne bi vukao za nos, no moramo raditi i na tome kako ne bi stalno dovodio ljude u zabludu, jer on e, je doista vrlo velika prijetnja mađarskoj demokraciji.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 Imam pitanje vezano uz situaciju s udrugama civilnog društva u Mađarskoj. U e, srpnju je Europska komisija odlučila ići pred Europski sud pravde protiv Mađarske vezano uz jedan zakon koji kriminalizira aktivnosti vezano uz tražitelja azila e, koji ukida e, osobama pravo da zatraže azil što nije u skladu sa europskim međunarodnim pravom. Taj slučaj je trenutno na sudu, a u prosincu 2018. godine je Vijeće Europe rekao da poseban porez na migraciju koji bi se htio uvesti da bi mogao na nepravedan način e, utjecati na slobodu izražavanja i na udruge društva koji se bave tim pitanjima. E, da bi i pravni i fizičke osobe onda mogle e, biti pod napadima ako vršete aktivnosti i da bi moglo isto tako, da bi se moglo isto tako i sudski goniti. Što znači da je ograničeno djelovanje po pitanju obrane ljudskih prava i zbog toga je Europska komisija rekla da tu mjeru treba ukinuti. Možete li nam reći da e, ste razgovarali tijekom saslušanja u okviru postupka o članku 7. E, o tim pitanjima e, Udruga civilnog društva i da imate zaključke o tome? And um, Hvala vam, zastupnica Donat. Ja sam razočarana što je ovako važna točka uh, dnevnog reda na rasporedu kada nas je ovdje ovako malo. A znam da je ovo moja opaska, a bilo bi dobro da se ovo organiziralo u trenutku kada je ovdje prisutno više zastupnika. Sada ću ja preći na mađarski jezik. Hvala, pridružila bih se prethodnim govornicima. Godinu dana nakon što su zastupnicu Europskog parlamenta donijeli zajedničku odluku da će zaštititi Europu i Mađarsku od uh, urušavanja, zato su pokrenuli postupak u skladu sa člankom sedmim i htjeli su stati na kraj eh, velikoj sve moći Orbana. No, eh, čak se razmišljalo i o zamrzavanju statusa Fidesa u Pučanima. No, kao što smo čuli, nije puno toga napravljeno u međuvremenu. Sada je vlada predložila dalje ograničavanje sudova i da se mogu donijeti odluke o politički osjetljivim temama. I zbog korupcije oko 600 milijardi eh, forinti je morala Mađarska platiti Europskoj uniji i to sve treba uzeti u obzir u okviru ovog postupka ili je možda potrebno doista još jedno izvješće kako bi i to bilo uključeno. Mislim da je vrlo važno uključiti i parlament, jer kao vidite ne samo mi, mađarski europarlamentarci, jako dobro poznajemo detalje, nego i naši kolege iz drugih klubova zastupnika koji se bore za vladavinu prava. Kako god da okrenete, ovo nije unutarnje političko mađarsko pitanje, već je europsko pitanje i trebali bismo ga doista ozbiljno shvatiti. E, ja naravno ne želim da moju domovinu kazne, ali ja ne želim da Mađarska bude i nadalje loš primjer. Ja bih voljela kada bi se Europska unija ujedinila u obrani zajedničkih vrijednosti, jel da i tekako postoji vladavina prava. To želim dati do znanja onima koji to ne znaju. Neka barem pročitaju drugi stavak u kojima je o tome riječ. Puno hvala. hvala, ne vidim da se još netko javio za riječ. Kao predsjednik odbora Libe, ja bih ovako spontano reagirao na ovaj komentar o nazočnosti zastupnika na našim sastancima. Ja inače opisujem odbor Libe kao najzauzetiji odbor koji stalno radi. Mi se sastajemo svakog tjedna. Najviše radimo u parlamentu. 24% glasovanja na plenarnoj sjednici dolazi iz, kao posljedica našeg rada. Nema niti jedne sjednice u Strasburu gdje ja ne plaćam i osobnu cijenu toga. Ja često ne mogu biti niti na plenarnoj sjednici jer vodim sastanak odbora. Međutim, radimo sve više ovdje u odboru, imamo posla sa puno predmeta. Danas smo raspravljali o migrantima koji se vraćaju u Libiju, potom humanitarna situacija sa centrima za zadržavanje, potom spašavanje i potraga i spašavanje na moru, operacija Sofija. Cijelo jutro smo to radili nije bilo puno kolega prisutno. Meni je žao, zbog toga bio sam šokiran. I sada sam šokiran. Govorimo o primjeni članka 7. To je nešto što je započeo upravo Europski parlament, a sada evo, opet malo nazočnih. Moramo racionalno rasporediti teret rada ovdje u odboru Libe. A članovi nam evo svojim primjerom pokazuju da, se oni jedva nose sa ovim e, velikim obimom posla u kojem rade. Dakle, morali bismo sada onda malo stati i sagledati što je to što se događa. Dakle, pauzu. Imamo relevantne točke dnevnog reda ali ljudi su negdje drugdje, ha, ili su možda na putu kući, što je inače slučaj u četvrtak na večer. E, izvolite, imate riječ. Thank you eh, very much for all the comments that, we received. Eh, Hvala vam na svim komentarima koje ste nam uputili. Kao što sam rekao na početku, poštovanje zajedničkih vrijednosti vladavine prava je od ključne važnosti za cijelu Europsku uniju. To je jedan od prioriteta finskog predsjedništva upravo zbog toga. Nastavili smo svoj radu u četiri smjera kada govorimo o vladavini prava. Prije svega, dijalog u vijeću na ovu temu, on je od izuzetne važnosti. Htjeli bismo da to bude jedan godišnji susret i da se ne fokusiramo samo na određene države članice. Treba dati situaciju u cijeloj Evropskoj uniji. Imamo sustav ranog uzbunjivanja, recimo ako vidimo da se nešto negdje sprema. To je nešto dakle, što bismo htjeli da se nastavi na zadnjem sastanku Vijeća za opće poslove smo imali zaključke i mislim da su oni jako dobra osnova za naš danji rad na ovom pitanju. Dakle, to je jedan element koji nam je na raspolaganju. Drugi, zastupnica Incir, dakle, uvjetovanost u VFO. To je još jedna mogućnost koju razrađujemo. Dakle, trenutno raspravljamo o višegodišnjem financijskom okviru, odnosno raspravljamo o pregovaračkoj kutiji. I ovaj uvjetovanost je jedan važni element. I nju ćemo zasigurno naći u finalu, dakle, rasprave o ovom pitanju. Potom postupak e, članka 7, on je u tijeku. Mi smo započeli ovo saslušanje Mađarske. I to nakon godine dana, nakon što je parlament e, zatražio da se pokrene postupak, imamo saslušanje još jedne države članice. I potom četvrti element izvan institucija je inicijative Njemačke i Belgije, taj takozvani peer review, dakle analiza od strane kolega, to je nešto što ćemo primijeniti na te zemlje i na neke druge države članice. Mnogi su pitali kako sada nastaviti rad. Pa to ovisi o idućim predsjedništvima i ostalim državama članicama. Oni moraju odlučiti što sad naprijed, što sad napraviti. Odlučili smo održati dakle još jedno saslušanje s Mađarskom na vijeću za opće poslove. To je doista važan događaj. I zadovoljna sam što ste ovdje izašli sa svojim prijedlozima za predsjedništvo upravo u fazi dok pripremamo saslušanje. To radimo u suradnji sa drugim državama članicama. Na sljedećem sastanku Korepera ćemo odlučiti koja će to biti tematska područja sljedećeg saslušanja. I dakako, rado ćemo primiti vaš doprinos tome, možete to poslati predsjedništvu, to će nam pomoći kod odabira tematskih područja. Velik je to broj područja, a saslušanje mora biti održano u skladu sa područjem dakle, primjene izvješća Europskog parlamenta. Ovaj novi razvoj događaja se može obuhvatiti u sklopu tematskih područja koje se nalaze u izvješću. Ono je dosta sveobuhvatno, pa vjerujem da, je, da su sve teme koje su danas spomenute tamo zastupljene. Potom, htjeli ste više detalja o idućem saslušanju. To je nešto što sada ne mogu komentirati jer je upravo u tijeku priprema. Dakle, na tome rade države članice. Mi smo samo predsjedništvo i one će odlučiti koja će to biti tematska područja. Ja sam rekla evo, da ćemo uzeti u obzir i vaše ideje. I konačno, uloga Europskog parlamenta. Znam da je tu bilo dosta kritika i pritužbi da Europski parlament nije bio pozvan na ove sastanke na kojima je vijeće raspravljalo postupku iz članka 7. Međutim, vijeće smatra da treba postojati jako dobra suradnja sa parlamentom, ali pitanje o tome kako uključiti parlament je nešto o čemu se raspravljalo u vijeću u skladu sa standardnim modalitetima, dakle kada se o tome pregovaralo, a države članice su se odlučile za model u kojem kontaktiraju sa predsjedništvom parlamenta i onda se dakle vijeće izvijesti o komentarima koji dolaze iz parlamenta i zato sam ja danas primjerice ovdje, mi smo tu i zabilježili što ste istaknuli i onda ćemo mi brifirati vijeće na početku sastanka. Evo, to je u skladu sa tim modalitetom koji sam malo čas opisala. Također kao predsjedništvo sada razmišljamo o tome kako organizirati suradnju s vama tijekom našeg predsjedništva, te ćemo vam se uskoro ponovno obratiti na tu temu. Hvala vam na ovim komentarima, oni su izuzetno korisni jer smo upravo u tijeku pripreme dakle, sljedećeg vijeća za opće poslove. Hvala. Nema više komentara. To je sve za danas. Hvala vam što ste nazočili u ovom sastanku. Prije ili poslije ćemo morati izaći na kraj sa obimom dakle, predmeta koje obrađujemo ovdje u odboru Libe, morat ćemo biti racionalniji.